So, good morning, colleagues. Uh, you're very welcome to this morning's meeting. Dobro jutro, kolege. Evo prelazimo odmah na mm, sljedeću točku dnevnog reda, to je godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja koje je bitno izvješće i uskoro će se razmatrati na plenarnoj. Evo koliko čujem to je druga rasprava koja će se održati među kolegama i koliko čujemo u razboru prošloga tjedna izvjestitelji u Sjeni su imali sastanak i radili na kompromisnim prijedlozima. Uloženo je 221 amandman, tako da bih eh, zamolio izvjestitelja gospodina Remona da preuzme riječ. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući, pa ćemo početi na njemačkom odmah. Stvarno je i zapravo bilo vrlo ugodno baviti se ovim izvješćem, zato što sve skupa i pregovori i sve što smo na tome radili je vrlo konstruktivno prolazilo i svi naši sastanci sa sjenama i one koje smo prošli tjedan održali u Strasburu sa sjenama i to je isto bilo ispunjeno konstruktivnom atmosferom kao i naši amandmani i mislim da se zaista krećemo prema vrlo dobrom e, izvješću. Ali to ima veze s time da smo mi e, svi suglasni u tome, bez obzira iz kojeg kluba došli, da je europska konkurentska politika dobro funkcionira i da Europska komisija tu pruža stvarno jedan jako, jako dobar e, doprinos i to nam je naravno to nas dovodi u tu luksuznu poziciju da tako kažemo da možemo razmatrati puno više o budućnosti naše politike tržišnog natjecanja naše konkurentnosti i, i da su naši zapravo amandmani um, de facto nešto čemu se mi možemo lakše složiti. I na sljedećem sastanku Sjena mislim da ćemo doći do dogovora oko digitalnog područja i konkurencije na digitalnom sektoru gdje se tu nalazimo pred izazovima u klasičnoj politici Evo recimo primjer, klasični primjer je e, spajanje Facebooka i Whatsappa. Dakle, to je jedan klasični primjer dva, dvaju ogromnih poduzeća koja se spajaju, ali jedno od njih nudi praktički besplatne usluge, one messenger usluge, a sad onda klasično zakon o zaštiti tržišnog natjecanja koji se bavi postojećim propisima na tržištu kako bi spriječilo monopole i sve ostale zloporabe se zapravo ne može, e, nije u stanju procijeniti onda tu situaciju jer ovdje imamo s jedne strane besplatne, besplatne usluge da tako kažemo. A vrlo je teško sa klasičnim instrumentima naših propisa procijeniti kolika je vrijednost i što će biti sa utjecajem na sve korisnike takvih usluga koje su nominalno besplatne i koliko će to kasnije i šta će to kasnije učiniti. Onda recimo imamo pitanje platformi koje su postoje internetu za recimo traženje hotelskih soba ili najjeftinijeg smještaja puteva i tako dalje. Zatim pitanje kako moraju izgledati buduće izgradnje telefonskih mreža i kako će izgledati opskrba ruralnih područja i da to ostane u javnom interesu naravno, da niko ne ostane zapostavljen, što smo ustavno napokon i obvezni na to. I zatim, to su recimo one glavne teme o kojima ćemo sad u skoroj budućnosti pregovarati. I to nas dovodi opet na ono naš uvod i onu načelnu raspravu ovog izvješća. To je naime ono pitanje temeljno mora li se pravo o tržišnom natjecanju koje je do sada dobro funkcioniralo mijenjati i može li to biti sad uvod u onoj buduću zapravo svoje oblike u kojima ćemo mi uzeti u obzir i sociološke promjene jer kao što kažemo tu je došlo do različitih stvari koje ne možemo procijeniti odmah u klasičnim instrumentima a onda pitanje recimo pogledajte Brexit Pogledajte šta se dogodilo recimo kroz te besplatne usluge koje su onda djelovale na javno mnjenje, došlo je do Brexita, kako ćemo kasnije ti, te financijske dobiti ili minuse procijeniti i kako ćemo tu reagirati. Prema tome možda možda bi trebali recimo naći jedno zapravo možda zakon o zaštiti tržišnog natjecanja koji bi ujedno štitio demokraciju jer e, pitanje što se događa s tim svim utjecajem. A zatim kao zeleni moram to spomenuti pitanje poljoprivrede. mislim morat ćemo o tome razgovarati recimo. Proteklih 30 godina je udio najvećih koncerna e, se digon jako je narastao i sad recimo kod svih mogućih sjemena i vidimo koliko raste, koliko raste udio, udio E, genetski modificiranog sjemena i kako to izgleda kod tih najvećih koncerna koji su isto prošli različite fuzije. Prema tome moramo vidjeti s kojim instrumentima baratamo da tu procijenimo moguće posljedice i mogući daljnji razvoj. Prema tome vidite, mi ostajemo opet na tome da se postojeći set zakona i propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i našoj konkurentnosti i sprečavanju E, monopola i sličnog na tržištu mora mijenjati kako bi išlo u korak sa promjenama u vremenu. Evo, mislim da sad više neću dalje duljiti i prepuštam dalje to raspravi. Hvala lijepo, gospodine Ramon, na tome. A sada idemo onda na prvo svim sjenama. Prvo u ime Pučana, gospodin Gunnar Hökmark, izvolite, imate riječ. Hvala lijepo i hvala izvjestitelju našem kolegi Remonu na ovom izvješću kao i na tome što je otvorio raspravu o tome. Mislim da je svaka prilika da se pridonese e, zapravo razvoju naše tržiš, politike tržišnog natjecanja jako dobar, pogotovo ovo izvješće. E sad nekoliko napomena s moje strane. Mislim da trebamo prvo osigurati i obraniti integritet komisije u odnosu na to kako se baviti i kako pristupati uopće konkurenciji, tržišnoj konkurentnosti i zaštiti tržišnog natjecanja. Mi nismo ti koji donosimo presude. Napokon to treba komisija učiniti. Mislim, to treba uzeti apsolutno u obzir. I ne trebamo niti pokušati ovdje e, sada previše politizirati u vezi s tim na koji način se te procjene, ocjene i ako hoćete sudovi komisije donose. A mi branimo naravno našu politiku tržišnog natjecanja i konkurentnosti kakvu eh, komisija provodi u ime Europske unije u cijelosti jer mislimo da je upravo ta zajednička konkurentnost i zajednički nastup i zaštita tržišta jedno veliko evropsko postignuće. Naravno moramo eh, omogućiti novim um, onim novim igračima o tome da uđu na to, u igru, u to naše tržište i to da bude prekogranična igra, ali mislim tu je cijela ekonomija u pitanju. Međutim, ne mislim da tu trebamo mi komisiji bilo što zamjerati ili oprozivati. Da pače, mislim, ako se recimo bilo gdje pređe preko onih crvenih linija ispod kojih više ne stvari nisu prihvatljive, recimo kod tržišta energetike, mi znamo da je energetsko tržište trenutno jako ugroženo i to pod e, prijetnjama vrlo specifične vrste i tu eventualno možemo i reagirati. Kad kad smo se čudili što na tom području komisija nije bila dovoljno aktivna, mi bi volili da je komisija na svim područjima koja je tako važna aktivna. Ali u principu podržavamo komisiju što smo i u svojim amandmanima rekli i ne želimo utjecati na komisiju u odnosu na to kakve će kakve će tu politička razmatranja se zapravo iznad, iza toga e, vrte, bez obzira da li su to ekološka ili neka druga. Mi smo ti koji su zakonodavci, bez obzira da li u pitanju bila zaštita klime, socijalni faktori ili slično, i to na europskoj razini. A komisija treba to interpretirati što mi o zakonima donesemo i provoditi jer ona je egzekutiva. Prema tome ne trebamo se tu previše zamarati sa političkim razmatranjima kad komisija djeluje. Zatim mi podlačimo potrebu za jačom međunarodnom suradnjom i zatim da djelujemo puno jače protiv onih vlada koje izobličuju naše tržišno natjecanje, narušavaju naše tržište zato što izbjegavaju plaćanje poreza ili čak se bave težim malverzacijama to pogledno na poreznom području. Dakle, tu borbu treba pojačati, na to isto isto podlačimo u našim amandmanima i našem izvješću. Inače, vrlo smo sretni prvim koracima koji smo ostvarili u toku pregovora i mislimo da je zaključak da možemo zapravo uz poštivanje neovisnosti komisije kombinira to zapravo sa našim pozivima da se negdje jače aktivira, ali ona treba zapravo omogućiti recimo nove stvari, primjerice da uđu u naše E, digitalni sektor ili pitanje bankovne unije, njenog dovršetka i različitih financijskih servisa novog doba, usluga koje se mijenjaju iz dana u dan. Dakle, tu se otvoriti više prema novostima, ali tu dakle, naše postojeće propise primijeniti kako bi osigurala dobru i poštenu i pravednu konkurentsku borbu i situaciju na tržištu zbog naših potrošača i građana. Hvala. Gospodina, gospođa Dali za socijaldemokrat, izvolite. Gospodin, da pardon, hvala lijepo. Kao što je već spomenuto u prvoj raspravi, ovdje se čini da je ovo jedno izvješće koje je vrlo prijazno pos okoliš Drugim riječima, e, socijaldemokrati zapravo nemaju šta puno dodati na ono što je rekao naš izvjestitelj Remont. Mi smo svoje težište stavili na to da se podnesu izvješća, da se uglavnom da to bude u svakom slučaju transparentno pred klubovima, ali i da bude transparentno za ljude i da se to uzmu u obzir oni najveći problemi koji nas muče i naše građanstvo, a to je pitanje poreza zatim nacionalne nadležnosti koje su vrlo bitne u tome, naravno unutar europskog konteksta na to gledamo, ali kao što je rekao naš izvjestitelj, mi kad kad moramo podvući, istaknut kako vlade kad kada svojom poreznom politikom narušavaju tržišno natjecanje. Tu treba djelovati. To je nam jako važno. Druga stvar koja nam je važna je sve ono što se vrti oko telekomunikacije, digitalizacije i tog Naravno, i zračni promet, avijacija je isto jedno područje našeg interesa i vrlo zanimljivo po nama za sve. I de facto oni konkretni slučajevi državnih potpora, izravne državne pomoći, intervencije koje nam i s isto mogu podučiti koje čemu i čega izlečimo važne pouke. I zatim, na kraju, voljeli bi imati e, voljeli bi da Europski parlament igra jednu jaču, relevantniju ulogu i da i pogotovo da ima one ovlasti kao suodlučivač jer mi smo napokon i su zakonodavci svi. Ali aspekti ovog izvješća e, su takvi da ne prelaze nigdje zapravo naše područje e, na kojem možemo i smijemo djelovati, na kojem se to primjenjuje čitavo. Mi socijaldemokrati mislimo da je dobar pristup koji je ovdje se zastupa i nadam na daljnjim sastancima sjena ćemo naravno zastupati ravnopravno se sva mišljenja svih klubova zastupnika. Svako može od nas dati svoj doprinos ali bitno je i ono što nas ujedinjava, kao što je izvjestitelj rekao, je naš prvenstveni interes da služimo narodu i da to radimo na dobrobit naših građana. I na kraju, e, mislimo da treba istaknuti da stvaranje radnih mjesta, poticanje investicija, E, povećanje gospodarskog rasta i zašti, jača zaštita potrošača i to pogotovo u odnosu na jedinstveno digitalno tržište kao i energetsko tržište ostaju naša težišta i u ovom izvješću. Hvala lijepo gospodine Šani za ECR. Ko nam je ovdje za ECR? Nitko. Onda za ALDE? Nitko. Prema tome odlazimo na gospođu Lopez Izvolite, izgrejem. Hvala lijepo. Prvo hvala lijepo našem izvestitelju Remonu na dobro određenom poslu. To je doista vrlo, vrlo složen dosje s kojim se zapravo teško barata i s kojim, kroz koji teško prolazimo jer ima puno različitih pozicija s obzirom na dosege europskih politika. Tu možemo svi mirno priznati da zapravo svi smatramo, bez obzira na klub zastupnika, da je tu na, toj temi je nužno potrebno postup, postići međuinstitucionalnu suradnju jaču i veću i to s našim parlamentom u cijelosti, to je jasno, i našom egzekutivom. Međutim, smatramo da je dosadašnja suradnja na tom području međuinstitucionalna komisija vijeća i parlamenta dakle bila nedostatna. Sve ukupno bi to onda moglo predstavlja stanovite probleme kod onda konkretnih pitanja tržišnog natjecanja, naše konkurentnosti i razvoja toga za budućnost. Vidite, mi imamo i različite gledanje na definiciju samu, poj, samih pojmova, jer mi smatramo da te definicije moraju biti kontinuirano otvorene, kako bismo rekli, prema tim izmjenama koje brzo dolaze i moraju se moći uskladiti sa onim što se mijenja, a ne da budu zadane jedanput za uvijek. A drugo, mi smatramo da bi i bavljenje i pristup e, politici tržišnog natjecanja trebao biti malo tehnički, da kažemo stručniji. I mislimo da bi to, e, mislim, ako je proces oblikovanja e, onog života oko nas, gospodarskog i svekolikog drugog, glavni zadatak naših europskih institucija, onda moramo posebno akcent staviti na zapravo oblikovanje buduće naše tržišne politike, jer to je u krajnjoj liniji ostaje on onim srži svih naših napora. A u tome se Europski parlament ne smije ni u kom slučaju izdvajati ili ostavljati po strani. Europski parlament mora biti puno jače angažiran, involviran. I ćemo naravno i razgovarati o detaljima o pojedinačnim temama, međutim svakako trebamo postupati protiv različitih tendenciji monopolizacije, zatim tendencija da se poskupe cijene energetike, pogotovo koje bi mogle svim našim građanima štetiti i zatim kako se predviđa daljnji postupak i procedura sa poljoprivrednim proizvodima, kako taj cijeli lanac do samog tržišta i do prodaje izgleda, jer mislimo da to generalno šteti i proizvođačima unutar Europske unije i korisnicima, kupcima, potrošačima to moramo i zato što tu moramo mi djelovati, zato što mislimo da se manipulira po tržištu. A kad spomenemo tek digitalno tržište i našu buduću digitalnu uniju kad se kompletno ostvari, mislimo da tu isto ima jako puno intervencija i manipulacija koje treba spriječiti. A upravo to je dio našeg parlamentarnog posla, našeg nadzora na koji smo obvezni. I mislim da te teme moramo podijeliti po našim odborima i tu budno bdjeti jer e, cijela dakle politika tržišnog natjecanja napokon je inter, e, međusektorska i ulazi u mnogo odbora naših po temama. Ukratko, e, sve one koji narušavaju naše tržište bilo kojom lošom praksom moraju kroz politiku tržišnog natjecanja biti isključeni iz toga, biti onemogućeni da nam dalje škode. Hvala lijepo. Imamo li nekog iz ENF-a? Ne. Dobro, onda imamo slobodno javljanje za riječ. Vidim gospodin Švab se javlja u ime Pučana za slobodno za riječ. Hvala lijepa kolege. Prvo, čestitke našem izvjestitelju, a i sjenama, jer mislim da su i izvješće i amandmani doista od pomoći, svrsishodni, vode nas napred i mislim da su svi u redu. Ja bih se fokus, koncentrirao na nekoliko stvari koje mi se čine vrlo bitnim, pogotovo u amandmanima i to važnim u jednom širem smislu. Jedno su amandman 39. koji je donekle sličan iz e, amandmanu našeg izvjestitelja u sjeni Gunara Hökmarka 37. koji se upravo koncentrira na ono što treba i što znači uopće e, politika tržišnog natjecanja i to kako to ona znači u klasičnim uvjetima kako se tu opisuje to nije samo o socijalnim stvarima nego to je jednostavno to da je to politika koja se treba pobrinuti zato da tržišta funkcioniraju kako treba u normalnim uvjetima. I to je ono najbolje za sve nas, i za okoliš, i za građane, i za potrošače, u krajnjoj liniji. I stoga bih vas molio da podržimo taj amandman. Druga stvar je nešto o čemu je već e, Michel već govorio i mnoge druge kolege. Mi i dalje pokušavamo zapravo uhvatiti ritam, uhvatiti tempo i dostići ovo sve novo što se događa pogotovo u digitalnom informatičkom svijetu i e, Mislim, mi moramo sebi uzeti to pravo i tu slobodu da ne idemo odmah na regulaciju svega, ali ne smijemo biti preplahi, da ne krenemo na sljedeći korak jer e, mislim ovo što im je govorio recimo platforme koje postoje, koje moramo regulirati, koje daju recimo različita traženje soba, smještaja i tako dalje, sve druge platforme koje omogućavaju različite poslove. I mislim da su 84, 5 i 6 amandmani upravo ti koji pokazuju kako bi trebali postupati kada pristupamo nekom novom sektoru i tu situaciju procjenjujemo. A to je recimo kompletan sektor e-trgovine i svih ovih platformi koje nude takve usluge, sve to u kontekstu naše konkurentne politike tržišnog natjecanja. Zatim želio bih e, da se potiče na primjenu dosadašnjih europskih propisa jer vidimo kako to izgleda kod ograničavanja štete. Mi ne idemo jednostavno dovoljno daleko. A znamo da i zemlje nisu dovoljno brze i zbog toga i cijela Unija ne može biti dovoljno učinkovita ako je previše kašnjenja u pojedinim zemljama članicama s implementacijom već postojećeg a osim toga bih e, podržao e, Hekmarka našeg izvjestitelja i njegove amandmane o strategiji prema telekomunikacijama, jer mislim da i tu imamo isto problema sa našom e, ćemo imati velikih problema s našom konkurentnošću ako ne budemo dovoljno brzo proveli, izgradili infrastrukturu i proveli kompletnu 5G generaciju mreža i dakle tu brzinu, tu će biti problema. I konačno moje pitanje izvjestitelju i sjenama i komisiji. Mi smo promatrali da se na području klasične tržišne e, natjecanja, dakle pod pitanja kartela i monopola, vidjeli smo da nastaje sve više kartela, sve više monopola. I sad ključno pitanje je imali kako imali manjeg monopola i kartela ili jednostavno imali manje mogućnosti da ih se otkrije, da li je to problem za naša tijela koja nadziru pošteno tržišno natjecanje. Jer bilo isto tako može biti drugčije, mislim mi moramo procijeniti i gledati gdje smo s vremena na vrijeme i to prokontrolira da vidimo da li se oni se tako dobro skrivaju ti monopoli da ih ne možemo otkriti ili jednostavno doista e, smo uspjeli našom politikom i nadzorom dovesti do toga da i bude manji broj tih monopola, tih kartela. Hvala lijepo. Imate li još kakvih e, pitanja? ja bih rekao s moje strane, dakle, tržišno natjecanje, ta politika je užasno bitna da bi zaštitila naše jedinstveno tržište, jer nećemo imati učinkovito tržište ako nemamo jednu politiku tržišnog natjecanja koja to podržava. I naravno mi znamo pitanje kartela koji dalje rade i funkcioniraju ali na današnjim tržištima je jako, jako teško procijeniti što je kartel, ko je de facto stvorio monopol, a tko nije. To je, s obzirom na ovu opću situaciju novih tehnologija, vrlo teško ustanoviti. Sljedeća stvar, nacionalna tijela za nadzor tržišnog natjecanja i njih treba jednostavno potaknuti, ohrabriti i natjerati ako hoćete da budu proaktivniji u svojim državama. I na taj način da pojačamo i primjenu i dakle požurimo primjenu i provedbu svih europskih propisa s područja tržišnog natjecanja. Jer mislim da je ona mreža koja je već uspostavljena, ona nam daje onaj minimum pravnih standarda i to se mora provesti i to de facto sve ove ova nacionalna tijela za nadzor tržišnog natjecanja, ako i primjene te minimalne pravne standarde, dovodi barem na onu razinu koja je jednoobrazna u Europskoj uniji. Zadnje, zapravo, to su sistemske posljedice e, po tržište ako se ne provodi dobra nadzor i tržišna politika. I mislim da u odabiru slučajeva u kojima se to vidjelo, mi znamo te slučajeve koji na kraju kad se narušava težna politika završe pred Europskim sudom, ali onda tu mogu i poduzeće i korporacije iznijeti u svoju obranu što misle da je njihovo pravo, ali u odabiru tih slučajeva na kojima mi de facto demonstriramo ideju naše, naše politike tržišnog natjecanja, naše zaštite tržišnog natjecanja i našeg nadzora, u tom odabiru mi moramo paziti da upravo uvrstimo sve ono što bi moglo imati sistemske posljedice. Jer mi na takvim slučajevima koje onda procesuiramo u Luksemburgu i de facto demonstriramo kuda hoćemo doći šta želimo postići sa našim idejama tržišne politike. A sad gospodin Lindenberger. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju i hvala izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni i cijelom odboru na ovako dubokoj i opširnoj raspravi ovom prilikom i svim ostalim prilikama. Komisija pridaje veliku važnost ovim raspravama koje su važne također i za našu upravu za tržišno natjecanje i za cijelu komisiju. Dakle, na taj način se uspoređuje provedba politika sa stvarnošću i sa očekivanjima građana. Drago nam je što postoji veliki konsenzus o najbitnijim pitanjima kojima se ovo izvješće bavi. I naravno ono sadrži niz važnih elemenata su, koji su spomenuti i u ovoj raspravi i u amandmanima. Evo, dopustite mi da se sada ukratko osvrnem na neke od ovih aspekata. Komisija pozdravlja ovu e, raspravu o području primjene e, politike tržišnog natjecanja, odnosno komisija smatra da se ona ne treba baviti samo cijenama, proizvodnjom, nego trebaju to ući i kriteriji poput izbora, inovacija i ti parametri moraju također uzeti u obzir iskrivljavanja na tržištu koja imaju utjecaja i na druga pitanja poput zaštite okoliša, hrambene sigurnosti i javnog zdravlja i to je jasno proizišlo iz našeg razmatranja velikih fuzija u agrokemijskom području, dakle poput Monsant Bayer. I tu je komisija stavila na e, naglasak na e, ne samo troškove poljoprivrednika, nego i na mogućnost koja se poljoprivrednicima pruža da biraju. Digitalizacija postavlja važne izazove, naročito kada je riječ o razumijevanju svih činjenica i donošenju pravovremenih odluka koje će imati učinka na tržište i to se naročito odnosi na niz složenih e, slučajeva. Spomenuo sam recimo istrage u vezi sa Googlom i rekao bih opilje da se takve istrage ne provode nigdje drugdje u svijetu u tom obliku. Dakle, to još nismo dovršili i zbog toga je povjerenik e, zatražio tri stručnjaka izradu izvješća sa dodatnom analizom izazova koje postavlja digitalno okruženje što se tiče podataka, umjetne inteligencije i algoritama. I to je jedan od razloga zbog koje će povjerenica Vestager držati konferenciju u siječnju kako bi se dalje razmotrilo sa ova pitanja. Također, postoje dvojbe u vezi sa pravovremenošću i kretanjem e, istraga i u svjetlu određenih amandmana želim vam e, potvrditi da se komisija time doista intenzivno bavi i razmatramo sve mogućnosti unapređivanja istraga od praktičnih pristupa, dakle pristupa predmetima i također razmatranja privremenih mjera. Međutim, pri tome moramo naglasiti da Rasprave na sudu ovise i o napredovanju istraga i zadatak je sudova pobrinuti se da se sve činjenice i sva saznanja iz istraga razmotre na temeljit način. Kada je riječ e, o kartelima, želim e, istaknuti da je ovo jedno prioritetno područje i ono je tako im uvijek bilo. I Naravno, ako deset ili više godina stroge provedbe bilo bi zabrinjavajuće da je situacija u vezi s kartelima ostala ista kao i na početku ovog desetljeća provođenja zakona. Dakle, odvraćanje mora imati učinka, a istovremeno nije vjerojatno da će i najstroža sredstva odvraćanja ukloniti sve poticaje na kartelizaciju, budući da sada postoje nove tehničke mogućnosti tako da komisija sada želi doraditi svoje tehničke mogućnosti, dakle od proširenja mehanizma e, zviždača i e, drugih alata i u tom e, smislu potpora ovog doma za program za jedinstveno tržište koji je predložen u sljedećem VFO-u i u vezi sa alatima za tržišno natjecanje će biti od ključne važnosti. Time želim reći da naravno nastojimo staviti naglasak na jedinstveno tržište i to je srž naše politike tržišnog natjecanja i želim vam zahvaliti na potpori za direktivu ECM+, koja će nam omogućiti da zajedno s nacionalnim agencijama za tržišno natjecanje da se E, pobrinemo da se sva pravila o tržišnom natjecanju jednako provode na jedinstvenom tržištu i e, mi e, također sa zanimanjem iščekujemo dovršetak rada na ovom izvješću i još jednom hvala vam na spremnosti za dijalog. Hvala. Hvala komisiji na ovim riječima. Nitko drugi se ne javlja za riječ, tako da bih zamolio gospodina Rajmona da odgovori na sve ove napomene iz rasprave. Hvala. Kao što ste vidjeli, rasprava je bila vrlo konstruktivna. Bilo bi lako imati nelogičnu raspravu o ovom pitanju i isticati eh, suprotnost između ljevice i desnice i eh, tržišno liberalnih politika ili onih eh, koji zagovaraju državnu intervenciju. Dakle, imamo amandmane u kojima se kaže da se u, da tržište može jedino uspjeti ako uključuje i ostale eksternalije. To mi je doista drago, tako da mislim da ćemo postići vrlo širok konsenzus o ovome i e, sutra e, ćemo dalje nastaviti s radom na ovome. Mislim da sutra sastanak izvjestitelja u Sjeni. Hvala gospodine Ramon. Danas imamo razmatranje amandmana. Glasovanje na ekonu ovom izvješću je 3. prosinca. A glasovanje na plenarno je predviđeno za siječanj 2019. godine. Dakle, ako nema daljnjih e, javljanja za riječ. Imamo kratku stanku i molim vas da ostanete jer je sljedeća točka na dnevnom redu ekonomski dijalog i razvijena gledišta sa predsjednikom e, Euroskupine. I to će početi točno u 10 sati. Hvala vam.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 Hvala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 predsjednika Euroskupine Marija Sentena koji je došao na naš redovni ekonomski dijalog. Dakle, semestralni ekonomski dijalozi između našeg odbora i Euroskupine održavaju se na početku i u jesen svake godine, a posljednji se održao 21. veljače ove godine. Tako da danas imamo priliku razmotriti i redovna pitanja u vezi sa semestrom provedbu preporuka po zemljama nacionalnih proračuna, a isto tako možemo podvući crtu pod e, dovršenje gospodarske i monetarne unije u oči samita 14. prosinca. I čućemo najnovije informacije o provedbi ohramjena šednje u Grčkoj i koliko čujem, jučer ste imali izuzetno važnu raspravu o zaštitnim mjerama koje se odnose na reformu ESM-a i razgovaralo se također i o konceptu fiskalnog kapaciteta. Kao što znate, naporno radimo na razradi raznih elemenata toga i mislim da doista uspjevamo sa ubrzanjem takozvanog paketa za smanjenje rizika, a pa moramo imati na umu pri tome da ovo treba zapravo pridonijeti reformi ekonomske i monetarne unije. Dakle, sa zanimanjem iščekujemo ono što ćete nam reći, jer mislim da taj napor treba popratiti i nepredovanjem po pitanju reforme EMU-a. Naravno, zaštitna mjera je važan element i ako se unaprijedi za dvije godine, to bi bilo vrlo dobro došlo. No, ne znam koliko ovdje možemo reći da se tu nešto poduzima. No, ipak imamo i drugih važnih elemenata. E, čitajući vaše jučerašnje izlaganje, naravno moram reći da želimo razmotriti detalje sporazuma između komisije i Euroskupine jer mi smatramo zajedničku metodu i očuvanje ovlasti komisije važnim aspektima, tako da se nadam da taj sporazum neće umanjiti našu ulogu. Ona je dobila na važnosti u posljednje vrijeme i sjećam se uloge koju komisija imala u posljednjem programu za Grčku i tu je gospodin Kostelo bio odlučujući čimbenik. Dakle, nadam se da to neće umanjiti ulogu komisije, nego da pa će ju naprijediti. No, nadam se da ćete nam reći nešto o tome i o ostalim elementima jučerašnje rasprave. Što se odnosi naravno i na stajalište Euroskupine o ovoj fazi donošenja proračuna, gdje se pojavljuju dosta osjetljiva i složena pitanja. No, još jednom, eh, gospodine Senteno, dobrodošli i izvolite, imate riječ. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, drago mi je što sam ovdje u Europskom parlamentu na odboru EKON na našem semestralnom eh, eh, ekonomskom dijalogu. Započet ću sa nekoliko riječi o gospodarskoj situaciji, onda ću dati kratak pregled glavnih pitanja kojom eh, se Euroskupina bavi u posljednjih nekoliko mjeseci. Naša ekonomska ekspanzija sada se nastavlja, ekonomije raste već 22 seme, I iako se odvija jedno usporeno napredovanje, ipak to odražava određenu normalizaciju u usporedbi sa uspjesima iz 2017. godine kada smo dosegli nesučene vrhunce. Također imamo i e, rast BDP-a, naša gospodarstva i dalje stvaraju radna mjesta i plaće rastu. Također raste i ulaganje i to je inače kasnilo kada je riječ o procesu oporavka. Prema prognozama različitih institucija imamo dobre pozitivne izglede bez obzira na određene nedostatke koji mogu proizići iz određenih eksternalija. Ja se slažem s tom procjenom. Dakle, naša gospodarstva su u dobrom stanju, no svejedno moramo biti dalje oprezni. Naše politike moraju pojačati našu otpornost s obzirom na moguće krize. Također e, ne smijemo se baviti izravnim procikličkim politikama kao što je do sada bio slučaj i također trebamo omogućiti dovoljno fiskalnog e, prostora kako bi automatski stabilizatori mogli obavljati svoju funkciju u nadolazećem razdoblju, ali ne smijemo ugroziti time održivost javnog financiranja. Trebamo iskoristiti dakle ovu priliku i ove naše politike moraju i dalje nastaviti i podržavati rast, to će zahtijevati određene napore a e, isto tako moramo uzeti u obzir i slabljenje e, dosadašnjih trendova. Naravno, e, naš fiskalni položaj mora uzeti u obzir također i stanje u pojedinim zemljama. Zemlje koje imaju više fiskalnog prostora trebaju ga proširiti, a one koje ga imaju manje moraju imati zaštitne mehanizme i to E, su zapravo elementi na kojima se temelji naša fiskalna politika. Dakle, ne e, uravnoteženosti u monetarnoj uniji su dvostrane i konvergencija se može ostvariti e, djelovanjem i u zemljama koje imaju viškove i onima koje imaju manjkove. Početkom studenoga Euroskupina je razgovarala jednostavno procjenu nacrta proračuna. Usredotočili smo se na nacrt proračuna Italije za 2019. godinu. Komisija je izradila mišljenje u kojem se traži revizija tog nacrta, međutim to nije poboljšalo situaciju kada je riječ o zaduženju i financiranju duga. I to vidimo da se događa na tržištu svakodnevno što znači da nije raspršila dvojbe u vezi sa e, proračunskom strategijom Italije i sada čekamo mišljenje komisije o revidiranom nacrtu proračuna Italije i to predviđamo za sutra zajedno sa mišljenjem o nacrtima proračuna drugih zemalja članica i Euroskupina je e, će raspraviti nacrte proračuna na sastanku u prosincu i ja se slažem sa e, talijanskim preokupacijama u vezi sa sporim rastom i složenim društvenim pitanjima i to su važni problemi, no oni se moraju riješiti ne ugrožavajući fiskalnu konsolidaciju. Naša fiskalna pravila su zapravo sredstvo za postizanje cilja, a ne e, sam cilj po sebi. Dakle, one stvaraju preduvjete za održiv gospodarski rast i za glatko financiranje ekonomske i monetarne unije. I e, pridržavanje tih pravila nije samo u pojedinačnom interesu zemalja članica, nego i od našeg kolektivnog interesa. Kriza nas je naučila da u jednoj monetarnoj uniji naša je odgovornost preovesti razumnu i odgovornu politiku i to ne staje na nacionalnim granicama. Mi smo to dobro naučili, a mnoge zemlje su uložile velike napore u provedbu potrebnih reformi nakon krize. Sada nekoliko riječi o Grčkoj. U kolovozu ove godine Grčka je uspješno dovršila svoj program gospodarske prilagodbe i to je bio posljednji program takve vrste koji je bio na snazi u europodručju. To nisu bile lake godine, naročito nije bilo lako grčkim građanima, budući da je njihova zemlja prolazila težak proces reformi. Grčko gospodarstvo sada ponovno raste, a izgledi su također pozitivni. Također je fiskalni učinak bio izuzetan. Prema najnovim podacima, Grčka bi trebala premašiti svoje fiskalne ciljeve e, tri godine uzastopce i e, doseći rast od 3,5%. Na sastanku Euroskupine u lipnju e, odlučilo se da će se dovršiti program ESM-a i to uključuje posljednju, tražu financijske pomoći Grčkoj koja će pokriti potrebe za 22 mjeseca i to uključuje također i e, paket e, mjera olakšavanja duga koja će e, omogućiti Grčkoj e, održivost u budućnosti. Taj paket nije e, zamjena, međutim, za kvalitetne politike. Grčka treba ostati na tom putu i nastaviti provoditi odgovarajuće fiskalne politike i reforme koje će potaknuti rasti. One su potrebne kako bi poboljšale kvalitetu života i mogućnosti građana i to na dugoročan način. Također, Grčka se obvezala da će nastaviti sa reformama i i čini. Dakle, mi ćemo dalje procjenjivati napredak Grčke i pod postupkom e, pojačanog nadzora očekujemo izvješće komisije sutra. Euroskupina će također redovno razmatrati razvoj događaja u Grčkoj na temelju tromjesečnih izvješća koje će izrađivati komisija. Nekoliko razmišljanja o fiskalnim politikama. One su nužne i e, nisu dovoljne kako bi se osigurala čvrstina i otpornost naših gospodarstava. Dakle, to treba popratiti ambicioznim strukturnim reformama. Trebaju nam politike koje će pojačati produktivnost i potencijalni rast. I trebamo poboljšati institucionalno i poslovno okruženje, ukloniti uska grla koja spriječevaju investicije i e, inovacije. Također trebamo e, reforme koje će podržati stvaranje kvalitetnih radnih mjesta i smanjiti nejednakosti. Imali smo e, raspravu sa istaknutim akademicima o tematskim pitanjima i to su redovne prilike koje nam se nude kako bismo razmijenili gledišta iz različitih zemalja i kako bismo čuli mišljenje vanjskih stručnjaka. Dopustite mi sada da se osvrnem na produbljenje gospodarske i monetarne unije. Otporna gospodarska i monetarna unija zahtjeva zdrave i e, čvrste nacionalne politike i također čvrstu institucijsku arhitekturu. Od samita u lipnju ove godine Euroskupina e, se posvetila uglavnom um, institucionalne arhitekture i to će biti pripremljeno na vrijeme za samit u prosincu. E, naročito e, je prvi prioritet obršenje bankovne unije i također e, napredak u vezi sa značajnim mjerima za jedinstveni fond za sanaciju i da tome ćemo dovršiti rad uskoro. Također moramo uskladiti naše proračunske linije sa ciljevima SRF-a i također moraju se poduzeti odluke koje će omogućiti e, donošenje daljnjih uloga i također poštovati i zahtjeve koje imaju neke zemlje a to je da se nacionalni parlament uključe u ovu raspravu. Također razmatramo pitanje mogućeg e, ranijeg uvođenja zajedničke zaštitne mjere, odnosno prije 2024. godine. Tu postoje međutim neki tehnički izazove budući da je SRF predviđen za, punu, za prerasanje u puni uzajamni fond do kraja 2023. godine. Međutim, e, e, požurivanje s ovim procesom zahtjeva i e, političku odluku i to mora biti popraćeno smanjenjem rizika u bankovnom sektoru i o tome se tek razgovara, odnosno raspravlja se o detaljima. Još jedna tema jeste reforma Europskog mehanizma za stabilnost. Sasnak eh, Euroskupine u lipnju dao je mandat Euroskupini da izradi detaljni plan o daljem razvoju ESM-a. Tu će se raditi na određenim elementima kao što su revizija ESM-a, odnosno instrumenta za zaštitu, zatim eh, Evo sada ćemo najprije reći nešto o ovom instrumentu ESM-a. Cilj, cilj mu je da ESM eh, e bude učinkovitiji. Za to moramo napraviti kriterije za aktivaciju i izbjeći dakle, e, narušavanje tržišta. Važno je da vidimo kako ovi kriteriji mogu e, ući u interakciju sa trenutnim pravilima europskog okvira za nadzor što je ja, i održivost duga je također jako važno. Svi se slažu da je SEM e, bio od velike koristi tijekom suverene dužničke krize eura. U Sada gledamo kako pojačati ulogu SM-a u upravljanju krizama i njihovoj prevenciji. To podrazumije da će SM više sudjelovati u nekim zadaćama povezanim uz financijsku pomoć, na primjer analiza održivosti duga. SM može također biti od pomoći u uspostavi dijaloga između e, dužnika i moj predsjedavajući moj da se ide sporije. Ispričavam se. Dakle, paralelno ovoj raspravi post vodi se razgovorom o mogućoj e, reviziji zajedničkog e, e, zajedničkih žalbi i klauzula koje se toga tiču. Komisije i SM konstruktivno razgovaraju o optimalnoj podjeli zadataka, a istovremeno u potpunosti poštujemo nadležnosti svake institucije koje su dodijeljene e, temeljnim ugovorima, što je jako važno za nas. Također bih htio reći par stvari o institucionalnom e, vidu SM-a. Dakle, postoji konsenzus da SM zadrži svoje, e, svoju međuvladinu organizaciju. Uključite se u europsko u zakonodavstvo je važno, ali to je dugoročni cilj. Sada pređemo na još jedan eh, dosije koji je spominjan u lipnju 2018. godine na Eurosamitu, a to je EDIS. Dakle, to je bio prvi put da čelnici, politički čelnici to spominju u izjavi, dakle traže da se eh, započnu politički pregovori o Edisu kompletna bankovna unija trebala bi zajamčiti europsku schemu e, jamstva depozita. To je politički ciljno, istovremeno Ovo je osjetljivo političko pitanje jer postoje razlike u državama članicama. Mnogi vjeruju da bi napredak, da bismo već napredak trebali smatrati e, zadovoljavajućim s obzirom da je bilanca plaćanja banaka poboljšana i da je paket e, za banke već u pregovoru na trijalogu sa Europskim parlamentom. Dopuste jednu malu digresiju i da kažem koliko je važno da se ostvari e, sporazum po ovom dosjeu. Ovo je preduvjet naime da se napreduje dalje sa dodatnim dijeljenjem rizika na europskoj razini već rečeno dosta često od strane e, država članica koje zasjedaju na euroskupini. Neki smatraju da su da treba voditi političke rasprave paralelno s drugim raspravama, na primjer o e, regulatornom e, izlaganju bilance plaćanja suverenih banaka. No, vraćamo na tome svemu imati na umu koliko su ovo osjetljiva pitanja za države i tržišta. I par riječi za kraj o konceptu fiskalnog kapaciteta za euroskupinu. Dakle, primjer drugih e, valuta u unijama kao što su Sjedinje američke države i politički realizam e, sugeriraju da e, će dijeljenje rizika u Europskom monetarnoj uniji prvenstveno ići kroz privatne kanale no trebamo kompletirati bankovnu uniju sa prekograničnim paneuropskim bankama i unijom e, e, tržišta e, kapitala. No, javni instrumenti za podjelu rizika omogućit će da se bolje reagira na simetrične troškove i da Europska središnja banka bude preplavljena. No istovremeno postoje neke brige o moralnim opasnostima. Naravno, države članice nisu rasterećene fiskalne politike, fiskalnih pravila. Države članice imaju različita, jako različita mišljenja e, oko ovoga svega, no uvjeren sam da s vremenom i strpljenjem možemo naći kreativna rješenja kako bismo riješili sve ove brige. Nekoliko zanimljivih rješenja su već tu. Na lipanjskom e, sastanku na vrhu Euroskupine E, neće o tome biti riječi, ali pitanje fiskalnog kapaciteta je ono o čemu se očekuje da Euroskupina raspravlja i to je za nas jako važna tema. Povrh ovoga, ova pitanja treba sagledati u širem kontekstu pregovora o VFO-u. Zaključno želim reći da sam uvjeren da će Euroskupina moći predstaviti opipljive, opipljiv napredak na sastanku u prosincu. To nije kraj našeg rada, naravno, ali je ključni trenutak. Za neke dosije treba ćemo e, dodatni rad. A sada e, naravno, spreman sam saslušati vaše smjernice za ovaj e, sastanak na vrhu u prosincu. Spreman sam e, ispuniti svoje obveze i učiniti da europodručje bude jače i otpornije za naše sugrađane, a to pokazuje na ispitivanjima javnog mnjenja da eh, je Europljanima jako stav ovog projekta. Najpša hvala na vašoj pozornosti. Hvala vama, predsjedniče Senteno, na doista sveobuhvatnom uvodnom izlaganju. Moram reći da sam saslušao vaše komentar u i vaše iskustvo kao ministra financija jasno ukazuje na to da je moguće surađivati s komisijom i unijom i raditi na rastu, gospodarskom rastu. Istovremeno imati biti fiskalno odgovoran Dakle, ne postoji samo jedno jedinstveno gospodarsko pravilo kojeg se treba držati, već su pravila i fleksibilnost raznovrsni. Dakle, ono što čujem od talijanske vlade nije uvjerljivo kada kažu da je jedini način da se podrži gospodarski rast taj koji su oni predstavili. dakle, taj nacrt proračuna koji su oni predstavili. Dakle, hvala vam e, na vašem izlaganju o reformi Europske monetarne unije. Mi radimo na fiskalnom kapacitetu, imamo izvjestitelja koji će uzeti riječ. U svakom slučaju nadam se da ćemo svi ispuniti naše obveze i rekse. Također ne možemo imati privatnu podjelu rizika, odnosno uključ privatni sektor u podjelu rizika kada se govori o Edisu i oni koji kažu da nije vrijeme za Edis teško istovremeno mogu reći kako to odbijaju, a druge stvari ne. da se nadam da će parlament dati svoj obol e, na radu na ovom važnom dosjelu. No, započnemo sa govornicima. Prvi je Dariš Rozati e, u ime Pučana. Hvala vam predsjedavajući, hvala vama ministre što ste danas s nama. Prvo pitanje tiče se ove dileme koja se tiče podele rizika i smanjenja rizika. Naime, neke države članice i dalje su jako zadužene i sve više i više zadnjih par godina, par zadnjih par dobrih godina su povećali svoj dug, dakle nisu smanjili zaduženost. I to je razlog zašto neke druge države članice izražavaju zabrinutost o reperkucijama potencijalnog instrumenta za podjelu rizika jer se boje da je taj rizik previsok za određene države i boje se kako će se to dijeljenje rizika provesti. Dakle, e, recite nam što vi mislite kako riješiti tu dilemu. Rekli ste da smatrate opravdanim mehanizam ograničene podjele rizika, no što vam se čini kolika je vjerojatnost da će ovakav mehanizam biti uveden, a u situaciju u kojoj, kao što rekao, imamo jako zadužene države članice, a možemo očekivati budući buduće usporavanje gospodarskog rasta 2019. i 2020. Drugo pitanje tiče se Italije. Italije, dakle, se sukobljava sa komisijom, e, sa svojim nacrtom proračuna rekli ste da će sutra komisija iznijeti svoje mišljenje, ali želim čuti vaše mišljenje, mišljenje Euroskupine. Dakle, što se može napraviti kako bi se potaklo italijansku vladu da se ne upuštaju u mjere i odluke koje bi mogle dugoročno narušiti izglede gospodarskog rasta ove zemlje Evo sada se mijenja i e, odlazak e, u mirovinu, dakle smanjuje se e, starostna granica. Dakle, sve u svemu tržište rada je, postaje još manje fleksibilno nego što je sada. Dakle, činim se da to nije pravi put naprijed. Što vi mislite o tome svemu? Hvala gospodine Rozati. Doista je jako važno za sve nas da shvatimo mm, kako je važno smanjiti rizike u europodručju. području. Eh, imamo već 20, imamo već 20-godišnje iskustvo, dakle, od uspostave eura a imamo i prethodno iskustvo, iskustvo koje je prethodilo formalnom uvođenju eura, no sve to i dalje ostaje kratko iskustvo. No u tom razdoblju iskusili smo i vrlo jaku recesiju. Sve ovo što ste rekli, te brige stoje, i stav Euroskupine da doista trebamo smanjenje rizika i podjelu rizika uh, uzeti, e, tome pristupiti zajedno, a to je ponekad e, potencijalno skupa stvar. To sve treba potaknuti reformama, nacionalnim i reformama i reformama na nivou Unije. I treba učiniti da sve bude uključeno jedan koherentan paket e, političkih e, mjera. Ovo je tim važnije kada vidimo što se događa sa Brexitom i s Trumpovom gospodarskom politikom koji, koja se odnedavno provodi. Dakle, doista moramo postarati da naše političke mjere i odluke budu koherentne u europodručju, a smanjenje rizika je zaista važan dio toga svega. Što se Italije tiče, Italija ulazi u ovo, u ovo sve. treba nam više vremena za reforme koje Italija provodi zadnjih zadnje desetljeće, treba vremena da se to se materializira i da poluči stvarne korist e, za e, stanovništvo. Euroskupina podržava komisiju i njene inicijative, no ponavljam, treba nam vrijeme za reforme kako bi one sazrele i kako bi e, polučile određene rezultate i po mom mišljenju to je ono najbolje što se može napraviti za Italiju. Hvala Pervanš Beres. Predsjedniče, hvala vam što ste došli na razmjenu gledišta. I želim se nadovezati još malo na pitanje Dariusa Rozatija. Vi ste predsjednik skupine i bavite se dakle jako važnim temama mi smo u potpunosti integrirali u svoj program rada ograničenja s kojima ste suočeni u, u euroskupini a napose tumačenje nekih u euroskupini eh, toga što je ravnoteža između smanjenja rizika i podjele rizika. E sad imamo jedan rok prije kraja godine koji treba ispoštovati, a što se tiče smanjenja rizika mislim da ćemo tu imati dosta kompletan panel ako pogledamo sad koji je napredak ostvaren na bankovnom paketu ili e, nenaplativim dugovima. No gdje je ta ravnoteža ili kada ćemo imati ravnotežu e, na polju smanjenja rizika? Jer evo vidim vaše izvješće o radu Euroskupine, odnosno tiskovni komunike koji je objavljen e, nakon toga i ovdje se govori o stabilizacijskim e, e, mjerama dakle o stabilizaciji i konvergenciji čini mi se da ovdje omjer nije baš jako uravnotežen dakle što vi stavljate u tu podjelu rizika i kako to e, kako tu pravite ravnotežu dakle jer zaštitne mjere 2024. tu se ne radi o ravnoteži koja će poštovati dinamiku rada koju smo sada usvojili. Dakle, možete li nam globalno reći kako stoji stvari u tim pregovorima i ravnoteži između jedne i druge stvari? Hvala, gospođo Pes. Odgovorit ću vam na engleskom, ukoliko vam ne smeta. Za mene će biti jednostavnije da ne mijenjam stalno jezike. Da, upravo ste Naime, kada se osvrnemo na raspravu između smanjenja rizika i podjele rizika, odnosno mjera koje se tiču jednog i drugog, onda moramo gurati jedno i drugo naprijed, da ponekad se ne čini da idemo jednako brzo na, s jednim dosijevom kao i s drugim. No, oba dosija su srži izgradnje europodručja, dakle moramo izgraditi povjerenje među državama, nastaviti to raditi. I vjerujem da možemo biti optimistični glede budućnosti Baveći se i drugim dosjevima u ekonomskoj monetarnoj uniji, moram reći da su ovo doista jako dugoročni postupci u svom uvodnom izlaganju kada sam postao predsjednik Euroskupine naglasio sam potrebu da se sekvencira sekvenciraju reforme jer u suprotnom mogli bismo napraviti veliku grešku već 22 uzastopna kvartala europodručje e, raste zapošljavaju se milijuni stvarana su milijuni novih radnih mjesta. Dakle, puno toga je ostvareno. Tu su doista jako, jako dobri rezultati. Moramo biti ambiciozni, naravno, ali treba nastaviti i u smjeru dodatnog dodatne podjele rizika. Dakle, ekonomske reforme i paketi mjera moraju podržati gospodarstvo i smatram da je ovo jedan doista sveobuhvatan pristup i ne smijemo smanjivati ambicioznost narednih mjeseci jer eh, jako brzo će imati novi izborni ciklus u Europi i važno je dakle ući u to ambiciozno. Bent Luke, izvolite. Hvala lijepo, ja ću na njemačkom. Ich möchte auch... Äh, I ja bih se isto nakon... Ja bih e, vas pitao nešto za situaciju u Italiji. Vi ste rekli u svom govoru, kad da ako se Italija bude držala pravila, onda može postaviti osnove za održiv razvoj. A mene sad zanima kako vi to konkretno zamišljate, što uopće može Italija učiniti ako se pridržava fiskalnih propisa, kako onda može stimulirati rast. Mi znamo da su e, politički odnosi u Italiji takvi da jako otežavaju strukturne reforme. Dakle, mislim, strukturne reforme imaju ustanovitog potencijala, inače, ali ovdje ne možemo baš puno očekivati s obzirom na tu političku podjelu u Italiji. Ako se Italija sad bude držala fiskalnih propisa Europske unije, koju vi to mogućnost vidite da se u Italiji stvori održivi rast? Jer ne smijemo zaboraviti, u proteklih 10 do 15 godina u Italiji nije bilo održivog rasta. Oni su se kad kad držali propisa, češće nisu, ali e, svašta su isprobali, međutim ništa se nije dogodilo pa me sad zanima koji je to vaš recept, šta biste vi učinili, kako biste vi nama kredibilno ovdje prikazali i uvjerili nas da će onda Italija ako se drži propisa postići održivi razvoj. Drugo pitanje, ako se onda Italija ne pridržava toga i ako e, talijanska vlada ostane pri svom proračunu koji prelazi i premašuje i krši zapravo sve propise i e, Evropske unije, možete li onda iz ključiti da ili kako mislite kada li će sljedeća talijanska vlada ili bilo koja talijanska vlada koja to zahtjeva dobiti pomoć iz europskog eh, mehanizma za sanaciju. Dakle, zemlja koja definitivno neće ili to ili možete obećati da će to biti država koja apsolutno neće tražiti pomoć iz eh, fonda za sanaciju. Hvala. Evo, vidjeli ste u zadnjih dvije, tri godine podatke Italija je imala rast a sad je trenutno loše, ali ne znam da li je to bilo održivo. Oprostite, moje pitanje je bilo gospodinu Santenu upućeno, a u zadnjih 15 godina Italija nije imala održivi rast. To je vaše mišljenje, ali kad odete u Eurostat, onda ćete vidjeti različite podatke i mislim da to nije, ne odgovara istini što vi mislite, ali dobro. Hvala lijepo gospodine Luke. Dakle, proces rasta je dugoročan prast, proces. Ne možemo na to gledati kao na nešto u nekakvom metru, centimetru i da se, ili bilo kakvom drugom mjerilu. Da to treba vremena jer to ne ide linearno. Treba vremena i za mirovinsku reformu i za reformu tržišta rada koju Italija provodi. I ja one su počele, one su implementirane. Međutim, za te reforme da zaista budu provedene treba vremena. U moje zemlji smo počeli sa reformom cijelog sustava socijalnih sigurnosti još 2006. godine i dan danas još uvijek ta reforma nije dovršena. Prema tome treba dati vremena reformama. Naravno, to naravno koristi izlače iz činjenice da se pripada eurozoni i opće se temelje dobrim dijelom na toj stabilnosti koju nam eurozona pruža. Jer bez te stabilnosti ne bi bilo uštede, ne bi bilo mogućnosti da banke funkcioniraju i tako dalje, tako dalje. To je jedan od preduvjeta za blagostanje. I e sad moramo pogledati naravno koji su tu izazovi, ja sam to ispomenuo kao posebno recimo pod socijalnim pitanjima u svojoj uvodnoj izjavi i moramo recimo dobiti odgovor od vlada kako one misle djelovati na te izazove. Povećanje Mogu vam zapravo najotvorenije reći da moramo imati strpljenja, to bi bio direktni odgovor. Moramo naravno ostati pri reformama, moramo ih provoditi dalje, moramo se pridržavati propisa jer oni propisi donose održivo financiranje Evo, možete ponovno uzeti portugalski primjer e, kao primjer dobar, za to ilustrativni. Ja sad neću govoriti kao portugalski ministar financija bivši i tako dalje, međutim mi smo prije tri godine uspjeli preokrenuti kompletan trend i zaustaviti onu eroziju koja je trajala u Portugalu i mi smo doista sa jednim planom rada za održivi rast uspjeli. Prema tome, to se odnosi i naravno na ograničavanje javnog trošenja i na povećanje kapaciteta države da štedi i investira. A to je upravo od ključne važnosti za Italiju da se vrati na onu putanju rasta i to održivog rasta o kojoj vi govorite. Hvala. Moje drugo pitanje, niste odgovorili na drugo pitanje o mogućnostima da se dobije pomoć iz ESM-a ako recimo talijanska vlada prekrši propise, kako će onda dobiti tu pomoć? E, mi imamo pravila za to i mislimo da će se na sve primijeniti ista pravila. Prema tome, očekujem da će Europski mehanizam za stabiliziranje i dalje igrati svoju ulogu, a to je naime da stabilizira. A ako se taj trenutak dogodi da talijanska vlada, dakle drugim riječima, zatraži pomoć, očekujem da će ESM na to reagirati kako treba. Ali vidite, bitna stvar je, gospodine Luke, da prvo zemlja treba zatražiti pomoć iz e, Europskog mehanizma za stabilizaciju i onda počinje cijeli proces. Ali dakle to nije nešto da se to nekom nameće pomoć iz ESM-a, nego zemlja mora prvo zatražiti ako je treba. E, Ramon Trelmosa i za, e, za Alde. Hvala lijepo. Štovani gospodine Santana, danas mi govorimo o prijedlogu za uredbu za različite sekundarne sigurnosne mehanizme. Vijeće je već ponovilo opću poziciju. i Čini se E, zapravo da će ovaj dosje proći. Međutim, neki koordinatori u ovom ne mogu razumjeti zašto još nije izvješće o sekundarnim tržištima gotovo. I mislimo da bi se to trebalo zajedno raspravljati s ovim dosjeom. Druga stvar se odnosi na loše kredite. Vi predviđate jedan kalendar kojeg bi trebali svi financijski entiteti u Europi primijeniti kako bi imali onu zaštitnu mrežu i pojačali svoje slojeve za zaštitu od loših kredita, neprihodujućih izloženosti. Zar se vi ne bojite da bi to moglo izazvati šokove u zemljama članicama zbog problema koje će se banke suočiti kad budu morale napraviti te zaštitne slojeve kapitala, te mehanizam zaštite od loših kapitala u zemljama članicama? i mislimo da bi to može dovesti do šokova. Sa sljedeće pitanje, zbog e, veliko količine javnog duga Italije e, i to važnih javnih e, dugova, zapravo 20 godina se Italija problem, Italija ima problema s tim. I sad šta mi mislite da ESM refinancira dugove Italije, pogotovo javne dugove koje država preuzela kroz svoje obveznice po nižim kamatama, po boljim uvjetima, dakle Europski mehanizam za stabilizaciju evo prema direktivi o razvoju sekundarnog tržišta za postojeće e, postojeće količine loših neprihodujućih kredita. Vi znate da smo mi na tome radili. Zemlje članice su sklone zapravo da se ide, da se dovrši posao na toj direktivi, međutim postoji jedno glede tih sekundarnih tržišta, ali glede jedno negativno stajalište pri ovom ubrzanju naplate ili pokušaja naplate tih loših kredita kroz e, kroz naplatu, odnosno korištenje kolaterala, odnosno sigurnosti koje su date da se ti krediti izdaju. Kod tih loših kredita, istina je da smo zadnjih nekoliko godina bili svjedoci velikog smanjenja, velikog pada broja tih loših kredita diljem članica Europske unije. I moramo nastaviti s tim procesom. To je sigurno jedna od zapravo najvećih faktora za smanjenje rizika i koji nam stoje na raspolaganju, naravno i koji pokazuju ozbiljnost i predanost E, toj je našoj deklariranoj namjeri i to na razini svake zemlje članice i kompletnog bankarskog sektora za sebe. I moramo naravno tu njihovu predanost i obvezne namjere još potenc podržati i poduprijeti sa dodatnim mjerama. I onda dolazimo opet do sekundarnog tržišta. Međutim, da bi se generirala održivi e, recimo izloženosti, naših ekonomija i naših država prema tim kreditima koji se ne vraćaju. Naravno da nam treba onda imati jedan pravi omjer stope zaduženosti u odnosu na BDP svake države, to je jasno. Međutim, naravno tu postoje na tržištima još jedan faktor, a to je e, rast i povjerenje koji su jako vezani. Znači mi moramo međusobno uz jedan povjerenje stvoriti, izgraditi kako bi osigurali na tržištima da uvjeti financiranja budu diljem zemalja članica podjednako raspoređeni pod podjednakim uvjetima. A ne vidim da bi zemlje članice preuzele različite strategije koje bi iskakale iz naših e, zajednički dogovorenih e, propisa jer jednostavno svi su svjesni da nema alternative za sad, ima raznih mogućnosti drugih, međutim ne, a da bi se izvukli iz ove situacije i stvorili održivi rast. U ovom trenutku je to jedina mogućnost. Mi smo u ovom trenutku inače u najnižoj zapravo fazi raspršenosti tih loših dugova u, unutar zemalja članica koliko je ikad bilo u povijesti. I to je važno za tržišta. To je vrlo jasno. I mislim da je to ono što daje jasan signal tržištima i jednu stabilnost koja je potrebna. Hvala Ernesto Turtason. Hvala lijepo, dobar dan. Ja ću na španjolskom. Hvala vam što ste nam se pridružili. E sad kad ova rasprava o fiskalnom kapacitetu eurozone, to je stvarno važna tema. Međutim, istodobno je to očito i jedna jako dobra vježba u komunikaciji kad govorimo o detaljima. A ja sam pomalo skeptičan s obzirom na one rezultate kako ste ih vi prikazali i ono što inače čujemo. Postoji tu stanovita kondicioniranost financiranja srednjoročnih i dugoročnih projekata uz jaki element sufinanciranja. Pa to je zapravo jedan instrument koji je nalik na ono što je do sada bilo prisutno iz strukturnih fondova i ne djeluje baš kao nešto novo što bi nam donijelo stabilnost. U euroskupini koju vi zapravo taj ishodišni prvotni prijedlog treba donijeti kakvu stabilizaciju. To me malo brine, a drugo me brinu i ovi aspekti upravljanja. Mislim, to će biti jedan instrument koji će biti e, međuvladin, međudržavni, intergovernmental. I sad je pitanje za taj budući europski fond. Mislim, tu se parlament uopće ne pripušta da u tome sudjeluje, pa što već samo po sebi nije dobro, ali ne zanima kakva je uloga stabilizacije za to ako je. I kako ste vi to zamislili? Hvala lijepo gospodine Ortason, ja ću naravno dalje na engleskom govoriti da moramo da biti konzistentni diljem ovog sastanka. Vi ste vrlo važne stvari ovdje iznijeli, ali dozvolite da naglasim sljedeće. Jučer nije bilo ishoda, bilo konačne odluke uopće o tom predmetu o kojem raspravljamo. Jučer, kao i na prethodnim sastancima, e, se raspravljalo, ali se nije donijela nikakva konačna odluka. Naravno, mi ćemo ovim stvarima nastaviti u prosincu. Međutim, pitanje te fiskalne dimenzije – je ono što ja zapravo ovdje nazivam dugoročnim pitanjima. Naravno, i o njima ćemo raspravljati. Vodili smo jučer raspravu o ovim dokumentima koji su podnijeli Francuska i Njemačka. I to je prije nekoliko dana tek objavljeno. Znači, treba nam sigurno još malo vremena da to izanaliziramo i da na tome poradimo, na tim prijedlozima ali da vam kažem u važi vašeg iznesenih zabrinutosti. Raspoloženje za stolom je u vezi tog predmeta vrlo različito među dakle našim čelnicima. I moram, a moramo se objediniti i doći do neke pozicije koja će postati zajednički pristup, a nismo još dotle stigli. To je dakle jedna još uvijek diskusija za nas koja još uvijek traje a osim toga moramo raditi malo na dizajnu, da tako kažemo. Zatim na ulozi stabilizacijskog mehanizma i budućoj ulozi stabilizacijskog mehanizma. Komisijin e, priopćenja OSM, naš dokument osm u je zapravo jedan veliki napredak, pravi proboj, da tako kažemo, kao što sam rekla na početku. To je dokument koji je u cijelosti usklađen, naš prijedlog komisije je potpuno usklađen sa evropskim ugovorima. Dakle, nema tu također ni rizika od e, nedovoljne odgovornosti, jer e, svaki rizik nedovoljne e, odgovornosti je tu isključen, kako je formulirano. I mislim, gledano s te perspektive, iz te perspektive doista znači radimo u okviru postojećih propisa i regulatornog okvira mi, dakle, ne raspravljamo ni o čemu što bi bilo u kom smislu i bilo na kom mjestu e, prekršilo propise, izašlo iz područja primjene i mislim da ćemo, jer to je vrlo bitno za naš cijeli demokratski način rada i ustroj i osigurat ćemo da tako i ostane. A sad, e, fiskalna dimenzija je vrlo važna u gospodarskoj i monetarnoj uniji, mi moramo nadopuniti naša fiskalna pravila, propise drugim instrumentima i mehanizmima, a i na tome ćemo u budućnosti raditi. Siguran sam da će ove vaše zabrinutosti i dvojbe e, se nekako tijekom tog našeg rada raščistiti i smiriti. Hvala vam puno a zatim Matis, Mariza Matijas za GUE, ali moram dati riječ našem uh, potpredsjedniku Lodeku Nedermajeru, jer ja sad moram ići na drugu obavezu u vezi Brexita. Malo mi se preklapaju termini, nažalost. Pa će Ludek Nidermajer nastaviti voditi sastanak. Evo, dobrodošli svi skupa. Ali sad je Marija Matijas ima riječ. Hvala lijepo. I hvala vam predsjedavajući. Dobrodošli gospodine ministre. Hvala vam na nazočnosti. Vi ste ministar financija koji je u našoj zemlji mnogo stvari uspio preokrenuti na bolje. Pogotovo ste nas iz, nakon svega onog što nam je trojka nametnula. Dobro, to je bila politika koja se u Portugalu provodila a imali ste i parlamentarnu podršku. Rezultati svega toga su bili društveno i ekonomski gledano sjajni za cijelu državu. Pa je stoga za mene bilo zapravo iznenađenje kad sam vidjela video zapis vama kad ste vi opravdavali, kojem ste vi opravdavali politiku koja se vodila prema Grčkoj, a mi znamo da je ta zemlja razorena. Mi smo odbijali ta uvijek i zato sam iznenađena kad sam vidjela da ste vi prijetnje prema jednoj vladi izustili i recimo ovdje koje su Italijani sada izabrali, molim. I mislimo da sad na tim načinom, ako im se prijeti Italijanima, mislim da će Italijani samo još gore napraviti. A osim toga, ne smije se nikom prijetiti onom da ćete mu učiniti ono što ne biste volili da se vama dogodi. Zatim, mislim da je to dosta nedosljedno, jer ne možete biti ni predsjednik Eurogrupe, očito ako to ne radite. Ali mislim da je već u Grčkoj dovoljno tog lošeg počinjeno. Grci su na koncu proveli jedan program koji im je nametnut jer im se prijetilo da će ih se izbaciti iz euroskupine i još koje što drugo. A onda rezultat je bio katastrofalan. Dugovi umjesto da se smanje su još više se povećali. Uopće došlo je do cijele katastrofe. Vi ste sad govorili kako je u Grčkoj stabilizirana situacija, ali međutim nije u zadnjih 7 godina su dugovi se povećali za 23% i to imamo za 2018. najsvježije podatke i mislim da to baš i nije nužno ono što ste vi rekli kako ste vi to prikazali glede stanja u Grčkoj. A onda da govorimo o restrukturiranju dugova Grčke. Vi ste rekli da bi bilo moguće da se nakon programa restrukturiraju ti dugovi. Pa kako bi to moglo izgledati ta, ta to restrukturiranje dugova? Mi nismo očito tu demokraciju nismo cijenili, ali sad nećemo ni to cijeniti onu riječ koju smo dali. Koherencija, converso muito Hvala, odgovorit ću na engleskom kako bih bio dosljedan. Pa u Portugalu, kao što znate, u Portugalu smo jako ponosni na ostvarenja sadnjih uh, nekoliko godina i razumijeli smo ja na razni europodručja. Uviđamo da je u tijeku postupak koji nam omogućava alternativne politike, jer od toga su i napravljene demokracije od alternativa. I treba imati vremena sagledati moguće alternative one će postojati i mi ćemo ih i dalje razmatrati. Ovo je sve ostvareno poštujući zajednička pravila, što je tim važnije. Ostvareno je tako što je zadržano povjerenje domaćeg tržišta i tržišta, povjerenja tržišta, dakle neću samog sebe hvaliti ili ministra financija, ali to sve je bio dobar primjer izgradnje europodručja. Isto vrijedi i za Grčku. Naime, ono što na čemu se možemo čestitati jeste dakle da je grčka vlast preuzela tu politiku u svoje ruke jer putanja kojom je Grčka išla prije krize bila je financijski neodrživa, to je trebalo promijeniti. Za to je trebalo puno više vremena nego što je itko želio. To je najmanju ruku moje osobno mišljenje i mi i dalje podržavamo Grčku i postupak e, koji, kroz koji prolazi, osobito sa mjerama olakšanja koje ću sugerirati gospodarski indikatori u Grčkoj e, su se bolji. Nadam se da će to biti od koristi za grčki narod. Hvala. Hvala. Evo, nećemo moći imati po pet minuta na raspolaganju jer imamo još osam govornika, a gospodin predsjednik e, mora e, nas napustiti u 11.30 točno. Tako da vas molim da budete kratki i jasni. sa pitanjima, evo, ja ću sa svoje strane, evo, budite sigurni da neću komentirati Češku republiku, na primjer. Dakle, sljedeći je gospodin Mono. Izvolite, molim vas, budite koncizni ako ikak moguće. I uključite mikrofon. Ispričavam se Dobar dan, predsjedniče. Poput kolege ja želim se ponovno osvrnuti na Italiju. Dakle, proračunski ciljevi koalicije na vlasti u Italiji su razumljivi i legitimni, iz tog razloga ih podržavam. U kaotičnoj trenutnoj situaciji eurozone računovodstvena vizija javnih financija je takva da e, se ne uzmaju u obzir multiplikatori javnih e, ulaganja. Dakle, svaki euro koji se potroši se množi eh, i na kraju vraća u eh, proračun u državnu riznicu. Italijani sad stežu remen zadnjih godina i usprkos e, njihovoj kolektivnoj žrtvi javni dug nije manji upravo zbog te štednje. Ta politika štednje Europske unije koju su stvorili gospoda Monti i Renci nije uspjela i gospodarski rast će biti nepostojeći doslovno 2018. Italijansko gospodarstvo predviđa ponovno pokretanje gospodarstva tako što će pomoći na najsiromašnijima i malim srednjim poduzećima. S tom novom dinamikom primarni suficit će doći na više od 1% BDP-a. Dakle, nakon toga svega njihov e, dug će biti iznad 3%, ali manje od 4%, a francuski će biti manje od 2,8% BDP-a. U Grčkoj e, MMF i Europska komisija priznali su da su itekako pocijenili prociklični utjecaj e, proračunske štednje na zemlju. Kao što je to Christine Lagarde rekla na sastanku MMF-a u Baliju, Naša najveća greška u Grškoj bila je to što smo pocijenili učinak multiplikatora. Dakle, predsjedniče, ne mislite li da, bi, da se u Italiji ponavlja ta ista greška trojke i to sljepilo e, stroge štednje ne bi li moglo dovesti euroskupinu u situaciju implozije? Dakle, kako vi u svojoj funkciji možete jamčiti koheziju 19 članica euroskupine? Hvala. Dopustite par komentara. Dakle, dopustite najprije da vam kažem da se ne slažem s vašom analizom prema kojoj je u europodručju situacija, kaotična. E, što više, evo, već 22 konsekutivna kvartala bilježimo rast, imam 9 milijuna novih radnih mjesta, plaće rastu, i imamo jako stabilnu fiskalnu situaciju u zemljama, dakle uz male disperzije. Dakle, ne samo da smo više koordinirani nego ikad, već je ova koordinacija ostvarena u razdoblju gospodarskog oporavka. Naravno, slažem se s vašim tumačenjem poteškoća. Dakle, ove dobre gospodarske, financijske vijesti ostvarene su sporije nego što smo mi to željeli, i jako je važno no jako je važno nastaviti ovim putem jer samo uz gospodarski rast možemo zajamčiti budućnost koja će zadovoljiti očekivanje našeg e, gospodarstva i društva. I ponavljam, doista je jako važno držati se zajedničkih pravila i sporazuma, jer to jedini način na, kojim, na koji ćemo moći održati povjerenje u naše gospodarstvo. Hvala vam. Hvala vam zadnji govornik u prvom e, redu u ime nf je Markus Precel. Dakle, prvo, nalazimo se u jednoj fazi oporavka, da tako kažemo, iako je taj oporavak nije baš ispao onako kako su to mnogi željeli i nadali se da će biti i tome sanjarili. Međutim, unatoč tom fazi oporavka imamo problema o kojima ste već počeli govoriti. Portugal o kojem se ovdje već više puta govorilo je zapravo primjer ono kako bi stvari mogle funkcionirati, kako se jedna zemlja može vratiti na tržište kapitala nakon što je e, taj, to tržište se za Portugal već bilo zatvorilo zbog teškog stanja gospodarskog. Ali su oni uspjeli. Onda ste spomenuli Grčku u vezi stabilizacije bankovnog sektora. Tu sam malo skeptičan jer to moram naglasiti, evo mi tu vidimo različite sada objedinjavanja i fuzije u međuvremenu, ima tema Pirejske banke primjerice, sa šta će od toga ispast ne znamo, vidjet ćemo. Međutim, prije svega u Grčkoj vidimo da su komisija i Međunarodni monetarni fond da oni tu imaju potpuno različite predodžbe o tome što je nužno i potrebno učiniti glede recimo mirovinske reforme oprečna mišljenja. I sad mislite li vi da će tržište vjerovati više komisiji ili MMF-u ili kome? Drugo, vi ste govorili o kontroli, o nadzoru, međutim politika je sad ponovno vraćena u ruke e, različitih e, vođa nacionalnih. Međutim, koji su sad demokratski problemi s tim povezani? i nije li to možda i osnova za različite odluke sa te promjeni političke odnose? A zatim zadnje, u Italiji smo vidjeli zapravo više deficite proteklih godina nego što to vidimo sad ove godine. li to što sad doživljujemo nova linija u Euroskupini, li to znači da će Euroskupina u budućnosti jače politički intervenirati i utjecati nego do sad. I nije li to zapravo apsolutna preduvjet da se od e, našeg samita u prosincu ili od 2019. najkasnije počne implementirati zaštitni mehanizam, odnosno backstop kako je predviđen kod recimo loših kredita i ostalog. Hvala na komentarima, gospodine predsjedniče. I pitanjima. Dakle, jako je važno da imamo na umu da je Euroskupina skupina ministara financija Dakle, da imamo ulogu koordinacije rada u europodručju, a od jako je važno da to ostane tako i da radimo svi zajedno i donosimo jednoglasne odluke vizavi ovog dugoročnog postupka izgradnje, izgradnje eura. No, nisam naklonjen nestrpljivosti u tom postupku. Istina je da kada dođe do krize, odnosno kada je došlo do krize, nismo bili u potpunosti spremni na nju. No u međuvremenu uspostavili smo brojne instrumente u bankovnom, financijskom sektoru, na razini europodručja, imali, stvoreni su instrumenti poput e, europskog mehanizma za stabilnost koji čine da smo danas puno sposobni baviti se s takvim izazovima. Na nacionalnoj razini, kao što rekao više navrata, moramo nastaviti skrbiti na tim da politike koje provodimo da budu održive, vjerodostojne jer je vjerodostojnost jako važna stvar za naše politike i na vladama je da pokažu vjerodostojnost i održivost u svakom trenutku. Naravno i tržišta će dati svoj obol u tome na razini Euroskupine. Dakle, to je uloga naša. To je naša uloga. Hvala. Hvala i hvala vam što ste bili tako precizni sa pitanjima. Dakle, počinjemo s drugom skupinom pitanja. Molim kolege da se drže vremena od minut i pol za pitanje, jer u suprotnom nećemo moći postaviti pitanje. Prvi je iz redova EPP-a Lange. Hvala lijepo, ja bih na njemačkom radije. Dakle, Hvala vam ministre, vaša optimistična prognoza gospodarska me malo ipak iritirala. Kad gledate retrospektivno 22% više, to je ok, međutim rizici su strahovito porasli i stigli su već prvi podaci iz E, gospodarstva. Tako da vaša pozitivna prognoza ima poprilične probleme i što se tiče trgovinske politike i što se tiče Brexita i što se tiče inflacije i čitavog niza drugih otvorenih stvari. Pa me zanima kako vi na to gledate za budućnost u iduća četiri kvartala. Druga stvar, vi ste se sad malo prije rekli svašta o, stabilizacijskom mehanizmu, ali ja sam čuo prije pet godina već prvi puta da će SM doći pod europsku nadležnost i da će tu parlament imati veći nadzor i veće ovlasti ovlasti. Međutim, to se sad po drugi put pomaklo na dan Svetonik Darjeva otprilike. Je li se tu nešto mijenja? A treće, fiskalni kapacitet fiskalni kapacitet, o tome možemo i moramo razgovarati. Koji bi to morao imati dimenziju da ispuni sve ono čemu se Euroskupina nada. Koliko visok bi to trebao biti u okviru našeg e, financijskog proračuna, višegodišnjeg okvira. I zadnje pitanje odnosi se naravno na Italiju. Sve su zemlje osim Italije napravili velike napretke glede konvergentnosti. E, samo Italijan je i mislio sam da je pretjerano da je gospodin Moskovici sad na onaj način na koji je ružio Talijane. Da je to bila Francuska bilo bi sasvim druga stvar jer kad je Francuska bilo pitanje deset godina smo tolerirali da su imali deset godina pre, prenapregnute i prevučene i prešminkane iznose. A sad sa skalom mobile šta će biti s Italijom? Da li ćemo to ponoviti i da deset godina opet trpimo ko kod Francuza ili ne? Hvala vam gospodin Čujte, Brexit, inflacija, Kina, svijet, trgovina, sve sto izazovi koje možemo nazivati šokovima i s time se trebamo ekonomski nositi. Dakle, ono što observiramo, što vidimo danas je prirodni trend usporenja koji, je uslijedio nakon 2017. Dakle, to je bila najviša razina do koje u gospodarskog rasta u kojem je došlo, do kojeg je došlo nakon 10 godina. Dakle, to nije neki prirodni problem do kojeg je došlo, koji je došao sam od sebe. Dakle, mogu vam reći da testiramo oporavak, uspostavljene su i prepreke u postupku oporavka koji su i znatno veći od onoga što bi nam trebalo u ovom trenutku, ali u svakom slučaju ovaj postupak oporavka pokazuje se održivim, otpornim na sve te šokove, što je jako dobro. I to čini da sam optimističniji, kao što vi kažete, optimističniji za budućnost, jer smo doista bili u stanju reformirati institucije na način da budu otporne na ove šokove. Što se pak tiče Italije, evo, samo ću podsjetiti razinu zaduženosti Italije, a to je jako velika briga i moramo to uvijek imati na umu kada god govorimo o strategiji porezne politike za Italiju, jer stopa zaduženosti Italije je doista jako visoka prema bilo kojim ekonomskim mjerilima gdje god u svijetu. Tako da to moramo imati na umu. Hvala. Uh, I ne brinite se za nedemokratičnost uh, rasprave jer jedan dobri primjera jesu zajednička, zajednički stav komisije sm u koji je jučer iznesen i to je sukladno sa temeljnim ugovorima i ne smijemo se bojati za rezultat ovoga svega. S tim se svim slažemo. Hvala. Sljedeći je gospodin Pedro Pereira iz SID-a. Hvala predsjedniče. Ministre Marisantano, dopuste najprije da kažem da je vaša zadaća u svojstvu predsjednika Euroskupine iznimno teška. Dakle, mi znamo da je jako žurno reformirati ekonomsku monetarnu uniju kako bi Euroskupina bila spremna na buduće šokove, no trebamo se sjetiti da politički kontekst ne može biti zahtjevniji, odnosno teži. Postoje različite vizije budućnosti Europe postoji proračunski sukobi s Italijom, politička nestabilnost je zavladila čitim nizom država, a imamo uskoro i izbore. Dakle, da li će u prosincu Euroskupina biti u stanju predstaviti konkretan napredak? svaki napredak koji možemo ostvariti sa ekonomskom i monetarnom unijom je pozitivna stvar. Zatim imamo i zaštitni mehanizam e, za snmu e dakle Europsku monetarnu uniju. Dakle, to je jako važna stvar i reforma Europske monetarne unije je jako važna. Dakle, koji su vaši rokovi koje ste se zacrtali za ostvarenje toga svega? Drugo, ako se budemo držali dugoročnih ciljeva glede europskog mehanizma stabilnosti, njegova uključenja u europsku pravnu stečevinu, kako možemo usavršiti odgovornost tog fonda prema Europskom parlamentu, jer mislim da bi jako važno bilo da on ima demokratski legitimitet i trebali bismo imati međuinstitucijski ugovor o sporazum o suradnji poput e, sporazuma o gospodarskom upravljanju eurozone. Hvala vam zastupniče, evo nastavit ću na engleskom. Da, u pravu ste. Imali smo i dalje smo unutar e, tog vremenskog razdoblja pozitivnog razdoblja koje vlada u brojnim europskim e, gospodarstvima i to je ključni sastojak e, za naš budući kvalitetan rad. No, stvari se mijenjaju i naravno približe se izborno razdoblje i opasnosti koje ste spomenuli, dakle političke opasnosti u nekolicini zemalja, i to usložnjava stvar, no naša otpornost je tu i nastavit ćemo svojim radom. Značaj zaštitnog mehanizma jasna je glede pitanje vjerodostojnosti postupka rješavanja banaka, dakle nema postupka rješavanja banaka koji se dosljedno provodi ukoliko nemamo tih financijskih kapaciteta koje nam samo pruža zaštitni mehanizam. Stoga je to jako važno za bankovnu monetarnu uniju i to je jako važno jer pokazuje ne samo spremnost, sposobnost i predanost zemalja da se to primjeni, već će to biti jak znak tržištima e, koja će uvidjeti da je e, europsko gospodarstvo doista odlučilo podržati te postupke. no to naravno trebamo potvrditi na sastancima Euroskupine. Evo samo još par riječi o sve većoj odgovornosti SEMA. Dakle, mi smo radili dosta dugo na tome i u Euroskupini također i vidim da se mogu važni korac poduzeti u skoroj budućnosti po tom pitanju kako bismo se postarali dakle da se to sve ostvari. Hvala. Hvala Georgios Kirstos iz EPP-a. Hvala. Što je sa grčkim dugom? Prema posljednjim procjenama Europske komisije treba se povećati na 182% BDP-a do kraja 2018. godine. To su procjene iz listopada, a procjena za proljeće bila je 177 i još nešto sitno posto. Dakle, kako možemo spojiti dobre fiskalne rezultate sa dodatnim povećanjem duga. Možete li mi to objasniti? Ili da vam napišem dopis o tome jer možda to niste proučili dovoljno. Je li to povezano sa upravljanjem grčkim dugom i ovogodišnjim zaduživanjem kako bi se moglo pokriti iduću godinu? Tu mora biti neki razuman odgovor na to pitanje. I drugo pitanje odnosi se na e, trenutnu grčku krizu bankovnog sektora to je vrlo teška situacija, odnosno pala je vrijednost tržišta vrijednosnica i banke su izgubile 2017. godine više od 50% vrijednosti i budući da se ne mogu financirati, onda je došlo do rekordno velikog broja nenaplativih kredita. Nemamo dovoljno sredstava. I to je sljedeći izazov, ta kriza grčkih banaka. Mm, dakle, poteškoće u kojima se nalaze grčke banke, možda da ne govorimo o krizi. Imate li neke prijedloge e, o tom, e, u vezi s time u okviru euroskupine ili radnih skupina? E, hvala gospodine Kristos. Pa kretanje javnog duga je u nekim e, uvjetima doista nevjerojatno i jedino što možemo učiniti e, kada je riječ o ovakvim poteškoćama jest preokrenuti te trendove. Prema ekonomskim studijama najvažnije prepreke rastu na strani zaduživanja nije toliko razina zaduženja nego kretanje zaduženja. Dakle, čim se počne smanjivati dug, ulazimo u drugčiju fazu procesa i to je najbitnije u euro području i to moramo ostvariti u Italiji, u Portugalu, u Grčkoj, u svakoj zemlji. Što je važno sa ekonomskog stajališta? Potrebe financiranja duga Grčke svake godine i e, potporne mjere koje su provedene kroz programe su provedene upravo kako bi se osiguralo da potrebe financiranja ostanu u razumnim okvirima koje su također i u skladu sa potrebom rasta gospodarstva. Dakle, trebamo smanjiti grčko zaduženje u budućnosti. Također, Grčka sada ima i zaštitnu mjeru koja e, pokriva 22 e, mjeseca ovih potreba financiranja, što znači da će Grčka imati dovoljno novca kako bi mogla odmah pokriti te potrebe u slučaju da dođe do poremećaja na tržištu, što ne očekujemo, ali da, sredstva su spremna kako bi se moglo optimizirati korištenje tog novca u budućnosti. I naravno, e, zaduživanje i nenaplativi krediti su naravno loša strana situacije i to moramo smanjiti. Dakle, sve dok se e, ti omjeri smanjuju, možemo biti sigurni da smo na pravom putu. Hvala vam. Jakob von Weizsäcker, SED-a, hvala. E, hvala gospodine predsjedniče na dolasku. Htio sam postaviti pitanje o Italiji, ali neću jer sam čuo vrlo uvjerljive odgovore na pitanje o Italiji i razuvjerili ste me u vezi sa situacijom Italije. No, postavit ću pitanje o fiskalnom kapacitetu europodručja E, naročito i osiguranju za nezaposlenost. Imali smo izvješće o tome u parlamentu sa kolegicom Beres i nije se govorilo posebno o proračunu euro područja, ali postoje drugi načini za stvaranje fiskalnog kapaciteta europodručja i jedna od prednosti takvog programa koji se razmatra bila bi ponuditi značajan stupanj stabilizacije i on bi bio u velikoj mjeri automatski što bi donijelo velike prednosti u slučaju krize. I zahvaljujući toj automatičnosti takav bi mehanizam mogao se, ako bude dobro osmišljen, nositi se sa i moralnim rizikom i također e, sa pitanjima političke ekonomije. Dakle, mene zanima koje je vaše mišljenje o tom instrumentu u kontekstu uspostavljanja razumnog fiskalnog kapaciteta europodručja. I moje drugo pitanje tiče se predmeta na kojem sada radim, a to je SBBS. Riječ je o posebnom mehanizmu ili programu koji bi omogućio diversificiran eh, portfelje eh, obveznica koje bi se stvorile i također u drugoj fazi prema prijedlogu komisije to bi se moglo koristiti kao instrument kako bi se ostvario određen napredak eh, ka smanjenju državnog duga. Dakle, mislim da bi me zanimalo čuti što mislite o ovom pitanju. Hvala gospodine von to je doista važno pitanje i zaslužilo bi vrlo dugačak odgovor, no moram biti kratak. Molim vas da me shvatite. Treba nam konvergencija i konkurentnost i stabilizacija i takvi instrumenti u europodručju jer to je bitno također i sa samo funkcioniranje gospodarske i monetarne unije. Nije nam poznata niti jedna takva unija koja ne raspolaže takvim instrumentima u svijetu. Ostvarili smo veliki napredak od početka krize u e, preoblikovanju naše valute i time se moramo ponositi i trebamo iskoristiti plodove tog rada. Ono što je još veći paradoks jest da nismo iskoristili ono što smo postigli u daljnjim reformama europodručja. Zapravo pokazujemo skepsu u vezi sa samim tim uspjesima i to je zapravo najnegativniji aspekt e, svih političkih rasprava. Moramo biti spremni i razgovarati o tim pitanjima koja oblažuju moralni hazard i omogućuju uspostavu automatskih e, stabilizatora, što je izuzetno važno i također razmjeri. Ponekad se bojimo razmjera tih instrumenta. Oni ne moraju biti veliki, oni moraju samo postojati jer će imati učinka na prostor prilagodbe koji je potreban u našim gospodarstvima, što je također važno. Ako se vratimo na trenutak u prošlosti sagledamo što se događalo prije pet ili sedam godina, ostvarili smo veliki napredak. Tako da će i vaš prijedlog sigurno zaživjeti i dugo trajati, ali moramo naravno razmišljati o svim instrumentima koji nam stavlja ekonomija na raspolaganje. Možete li ostati molim vas dvije minute dulje? Imamo još govornika, ja, onda gospodin Luka, ali gospodin Luka je izašao i još dva zastupnika u okviru spontanog javljanja za riječ. Zamolit ću zastupnike da e, skrate pitanja na 60 sekundi i onda ću im e, dati riječ. Evo, prvo ću ja postaviti pitanje, onda ćemo očuti odgovore gospodina Sentena. Ali prvo gospodin e, Papadimulis iz GUA, ali 60 sekundi molim. Hvala gospodine predsjedatelju. Slušao sam e, izlaganje gospodina Sentena sa velikim e, zadovoljstvom, naročito kada je riječ e, o završetku programa za Grčku i kada je riječ o pozitivnim fiskalnim rezultatima koje je ostvarilo grčko gospodarstvo. Ljudi to moraju čuti, naročito ljudi u Grčkoj, jer Imamo zoguke proroke u Grčkoj koji predviđaju katastrofu. I imamo izjave komisije, i, odnosno izvješće komisije i prije nekoliko tjedana čuo sam da ste rekli da na temelju dodatnih rezova mirovina da to nisu strukturne mjere i ako budemo postigli ciljeve i ako budemo ostvarili višak za 2019. godinu da ti rezovi mirovina neće biti potrebni. To je rekla Euroskupina i to kaže i MMF. Dakle, gospodin Moskovici je rekao da neće biti neugodnih iznenađenja. Što vi mislite? Hvala. Gospodin Zarianopoulos je sljedeći. Izvolite. Hvala, gospodine Senteno. Nadovezat ću se na prethodno pitanje, ali sa malo drugačijeg stajališta ovi viškovi koji su dogovoreni i koji su zastrašujući, dakle ako se oni ne ostvare, neće ali e, što će biti sa rezovima mirovina i također e, novi umirovljenici podležu novom zakonu sukladno kojem su mirovine već srezane, dakle hoće li doći do sljedećih rezova. I kada je riječ o servisiranim e, dugovima, govorili ste o novom načinu upravljanja i o zaštitnim mjerama za e, prvu kuću. Dakle, vidimo da će tu doći do racionalizacije. Govorilo se o državnim obveznicama. Tko će sve to platiti? Naravno da će to na kraju krajeva biti i porezni obveznici na koje će se rasporediti cijelo opterećenje. Hvala. Ja ću se nadovezati na gospodina Langena. Dakle, prema sadašnjim podacima neke zemlje su u trećem kvartalu ostvarile negativan rast, a neke stagniraju. Je li to znak usporavanja ili jednostavno je li to nepouzdanost podataka i ako je došlo do usporavanja, imamo li e, dovoljno e, odgovarajućih instrumenata kako bismo ispravno reagirali? Hvala. Hvala zastupnicima koji su postavili pitanja o Grčkoj. Želim vas uvjeriti da će Euroskupina nastaviti raditi na temelju evaluacija koje donosi Europska komisija. Sadašnji napredak Grčke smatram vrlo pozitivnim. I to pokazuje da Grčka nije, činjenica da Grčka nije primila pismo u vezi sa eh, pretjeranjem zaduživanjem. Eh, mislim da je eh, očito da će Grčka ostvariti ponovno višak 2019. godine i sva pitanja fiskalne politike treba razraditi u ovom kontekstu i uz pomoć nadzora komisije, a o tome ćemo čuti izvješće sutra. Zatim negativan rast. U trećem kvartalu, recimo u Njemačkoj je došlo do negativnog rasta, što možemo uglavnom pripisati privremenim učincima odnosno um, posljedicama situacije industrije automobila u Njemačkoj. I mi doista izbliza pratimo tijek događaja, ali ne moramo se bojati tog usporavanja jer je u međuvremenu ostvaren E, značajan rast 2017. godine, tako da ćemo primijeniti odgovarajuće mjere kako bismo rast, e, potaknuli rast na održivi način e, i to će uključiti sve dimenzije europske i nacionalne politike. Hvala. Obećali smo da ćemo opustiti predsjednika u 11.30, malo kasnimo, ali ipak zahvaljujem svim zastupnicima na sudjelovanju na raspravi i želimo vam e, mnogo sreće i nadamo se da će e, gospodarstvo također e, se razvijati kako je i očekivano. Hvala. Nastavljamo za dvije minute. Let me, let me remind you, we are now starting with... Mm-hmm. Počinjemo sa e, točkom broj 15, izvješće Petara Simona. Imamo li nekoga iz SID-a ko će uzeti riječ umjesto njega? Dobro, onda ne moramo čekati gospodina Simona. Okay, because only few minutes. Dobro, jer imamo samo nekoliko minuta. Dobro, imamo samo nekoliko minuta za tu točku, zapravo 11 minuta konkretno jer smo neke izgubili. Dakle, otvaramo točku 15. To je implementacija pravnih odredbi o zajedničkoj izjavi o parlamentarnom nadzoru nad e, agencijama decentraliziranim. E, ovdje smo imali već e, čitav niz e, amandmana koji su podneseni. Nadležni odbor je AFKO, naš izvjestitelj je Peter Simon. Pa će onda gospođa Perez prezentirati njegov stajalište. Dakle, ovo je zapravo moje prvo izvješće kao sjene od jučer zapravo govorim na engleskom o ovome zato što je Peter Simon ovdje na engleskom sastavio je toliko ljubazan glavne neke stvari iz svog izvješća. Dakle, izvjestitelji kao što znate o tom mišljenju decentraliziranim agencijama i parlamentarnom nadzoru na tim decentraliziranim agencijama, on je izvjestitelj za to. I u zadničkoj izjavi o kojoj govorimo se osigurava par parlamentarni nadzor upravo na tim decentraliziranim agencijama. A izvjestitelj afko nadležnog odbora je Đerđe Šeplin iz, od, iz EPP-a iz Pučana. 26. rujna je gospodin Simon podnio nacrt mišljenja u Ekonu i očito je bio zapravo imao velika ograničenja zbog ograničenog broja slova koliko to mišljenjem smije imati. U listopadu je istekao rok za podnošenje amandmana. Za nacrt mišljenja su podnesene 11 amandmana, tri od e, Sjene ECR-a, dvije od Aldeovaca i pet o, sam ja podnijela u ime socijaldemokrata i jedan je išao u ime samog Petra Simona, s njim sam skupa potpisala, a jedan samo u moje ime očekujemo da ćemo u siječnju glasati o tome. Generalno mi želimo osigurati kompletnu transparentnost u radu decentraliziranih agencija i zbog toga se i ovdje zagovara naravno ova zajednička izjava koja nam daje naš pravo na parlamentarni nadzor. Imamo tri glavne točke, to je involviranje Europskog parlamenta u kompletan proces donošenja odluka i pitanje lokacije samih agencija. E, amandmani koji su podneseni uglavnom se fokusiraju na sljedeće tri amandmana se fokusiraju na transparentnost čitave postupka kao imperativno i jer će to osigurati jedinu pravu vrijednost za onaj novac naših poreznih obveznika koje naši građani daju. Drugo je osigurati važnu ulogu parlamenta u procesu donošenja odluka i treća je pobrinuti se za učinkovitost proračunskog novca koji se, koji ulazi u te agencije i to na taj način što ćemo vršiti stalni nadzor ako ćemo. Zatim kolega Viring se u amandmanima fokusirao na redovno e, zakonodavni postupak u odnosu na određivanje sjedišta agencija, zatim e, pitanje odnosa europskih institucija prema tim institucijama E, pet amandmana smo supotpisali sa Simonom, naime da bi se agencije trebale djelovati u skladu sa svojim amandmanom i to pod punom odgovornošću podnoseći račune i odgovarajući na pitanja i e, Europskog parlamenta i vijeća. I to ne duže nego je u roku od pet jedan nakon što im se podnesu. Zatim trebaju sudjelovati u usmenim raspravama sa članovima ovog visokog doma. Trebaju se rukovoditi načelima dobrog upravljanja, transparentnosti i involviranja svih dionika i prerogativi Europskog parlamenta moraju se poštivati u svakom trenutku i treba se omogućiti zapravo korištenje istih servisa i usluga unutar svih europskih institucija kako bi ih e, objedinili. Amandman koji sam ja podnijela sama poziva komisiju da pomogne u ponovnom provođenju ovog našeg dogovora kako bi se osigurao nadzor parlamenta i kako bi se vidjelo da li ono što se provodi zaista u realnosti odgovara Eh, onom zašto su agencije i osnovane s obzirom da su to vrlo različiti profili tih decentraliziranih agencija. Peter Simon smatra da su ovi amandmani svi vrlo razumni, logični i da su dobro, dobro nadopunjavanje njegovog izvješća. I pritom samo ako se i prihvate ovako kako se daje, kako su podneseni oni će ostati unutar granica ono koliko je dozvoljeno da to izvješće bude dugo. Hvala lijepo gospođo Beres što ste se ovdje držali vremena i što ste tako e, dobro i e, logično saželi e, cijelu problematiku izvješće. Da li se ovdje neko javlja za riječ? Evo, vi ste točno došli na vrijeme da nam date stajalište ECR-a o tom dosijelu. Aldea, pardon, moja krivnja, ja sam krivo rekao. Izvolite. Ne znam koliko ste bili <laughs> daleko. Hvala lijepo. Dragi kolege, ja sam pročitala amandmane gospodina Simona i svoje podnijela. S velikim zanimanjem sam to proučila i neki od tih amandmana se odnose na vrlo važne stvari. Vi ste ponovno svojim amandmanima naglasili važnost uloge našeg parlamenta. I to otprilike odražava bit onog što ste htjeli učiniti. I to ide, a šta ste htjeli zapravo da date jasnu sliku ono kako želimo popraviti suradnju i komunikaciju između decentraliziranih agencija i naših institucija. Vidim da se mnogi od vas slažu sa izvještiteljem. Međutim, važno je organizirati redovne prilike i za druge dionike da nam daju ulazne informacije i zbog toga zapravo pozdravljam ove prijedloge. Posebno kad je u pitanju Europski parlament, ja bih apsolutno pozdravila pojačanu komunikaciju i prije nego što se dolazi do sekundarnog ili e, legislative. A osim toga ponavljam i našu poruku vijeću Naime, da u budućnosti Europski parlament treba imati potpuno isti udio u ovom, dakle istu ovlasti pri odlučivanju o budućem mjestu tih sjedišta takvih agencija. I mislim da je to s obzirom na kompletnu strukturu našeg djelovanja nije ništa više doli potpuno opravdan zahtjev i očekivanje. Hvala lijepo, čini se da ste odmah rekli onu sržnu stvar, najbitniju, a ne znam da li se još neko javlja za riječ. Izvolite. Problem sa tim decentraliziranim agencijama je sljedeći. One tendiraju tome da si prigrabe ogromnu količinu ovlasti i da izravno ili neizravno utječu na život naših građana, interveniraju. A te ovlasti koje oni imaju nisu dovoljno kontrolirane, nema dovoljnog nadzora na tim njihovim ogromnim ovlastima. I u tom je problem. I zbog toga proizlazi i jasno je da je upravo od ključne, kritične važnosti da i te agencije budu pod nadzorom kako bi i one polagale nekom računa i odgovorno postupale. Naravno, logično je da to bude Europski parlament koji će vršiti nadzor i kroz to naravno samo potvrđujem što su prethodni govornici rekli, izvjestitelji i svi ostali. Hvala, mislim moram reći da to apsolutno dijelim to stajalište. To što su decentralizirane te agencije time ne manje nego zapravo još više treba imati stalni nadzor nad njima. Hvala lijepa. Sljedeća točka je vrlo, vrlo važna. Ako se želite još vi uključiti nešto reći. Da, jer mislim jedan od glavnih razloga zašto je uopće to mišljenje na stolu to je zbog one cijele rasprave koja se e, držala ovdje kad smo govorili o promjeni e, lokacije za Europsku medicinsku agenciju i za e, tijelo, bankarsko tijelo. I mislim da je stvarno od kritične važnosti da ne možemo imati, recimo, ne samo neko sam donositi odluku gdje će se agencije nastaniti, gdje će im biti sjedište, nego je vrlo bitno da tu imamo i mi kao parlament su pravo suodlučivanja. Jer znamo, dobro, tih pitanje relokaciranja različitih agencija nije baš tako, ne događa se svaki dan, ali e, ipak ovdje smo imali relokaciju, a osim toga imamo i ustanovljavanje novih agencija do kojih dolazi. I prema tome, evo sad smo upravo na employu govorili o tome, prema tome parlament mora u budućnosti vršiti taj nadzor. A onda ova stvar koja se tiče odgovornosti agencija. To je isto vrlo ključna. Mislim, pogotovo u ovom odboru mi se trudimo odraditi svoj posao na pravi način, možda možemo još neke stvari poboljšati, ok, ali ja sam se referirala i na svoje amandmane kad sam ovdje govorila. Kad pogledate taj sporazum, odnosno tu političku izjavu koja je donesena 2012. Te onda vidite da u toj izjavi imate neke vrlo, vrlo precizne e, navode o samom profilu, načinu upravljanja, ulozi takve agencije moramo biti jako pažljivi jer nisam baš sigurna da je to prikladno svrsi i da ispunja kompletnu svrhu sa sve one agencije koje su najraznovrsnije i koje držimo pod zajedničkim kišobranom Evropske unije. Hvala lijepo na ovim komentarima. Glasanje će biti 21. 22. siječnja u Ekonu o tome e, sa tom izvješću. Sad je, da vidite, završimo sa točkom 15. A točka 16. je minimalno pokriće za e, neprihodujuće izloženosti, odnosno loše kredite. Pa možemo i tu točku sada otvoriti jer je stigao gospodin Gualtieri koji će nam, naš predsjednik će nam o tome govoriti. Izvolite. Dakle, idemo na 16. točku dnevnog reda, koja je jedna od, predstavlja jedan, dva legislativna prijedloga o lošim kreditima. To je uredba koja regulira zapravo minimalne pokrića za dugove i gubitke nastale lošim kreditima. I onda se tu zapravo regulira onaj zaštitni sloj kapitala koji se mora uvesti e, kao zaštitni mehanizam za te kredite. E, mislim, u pitanju je čitav paket, ali daću prvo riječ kolegice Esther de Lange koja će o tom govoriti, a onda ću ja. Mi, dakle, nismo bili u stanju raditi istom brzinom na oba ta prijedloga koji čine ovaj paket. Prvi je naime već gotov, ali ovaj drugi koji je vezan za sekundarna tržišta, na njemu još radimo, ali bit će. I sad mislim da je vijeće odradilo jako dobar posao jer je došlo do zajedničkog pristupa e, kod prvog paketa pa smo onda mi iskoristili tu šansu koja nam se ukazala da ubrzamo i e, rad na ovom drugom e, dijelu paketa. A mislim, uspjeli smo ubrzati, dakle, zahvaljujući tom njihovom zajedničkom pristupu i slozi, usvajanje tog zaštitnog mehanizma i onda smo ubrzali rad na drugom dijelu uredbe, drugom dijelu tog paketa, kako bi to što je prije moguće zapravo iduće godine već stupilo na snagu. Naravno, šta će biti na vijeću nije u našim rukama. Ali nadam se, neke su je iz Sjene već poslale pitanje u vezi s time. Dakle, ništa, dakle, mi ne, ne ostavljamo prvi dio uredbe, prvi dio paketa po strance, ne, mi samo ubrzavamo rad na ovom drugom još. I to uzimajući u obzir na temelje upravo zajedničkog pristupa koje je vijeće zauzelo. Jer mi, mislim, radimo e, što možemo brije kako bismo finalizirali napokon kapitalne zahtjeve što je nužno bitno da bi završili monetarnu uniju. I to je bila logika cijele stvari, mislim što mi rad, na čemu radimo. Jer ovo je jedan jako, jako ključna komponenta, upravo jako važna komponenta cijelog paketa. Ali Ester će onda početi dati malo razjasniti ovo na čemu mi radimo. Ester, izvoli. Hvala predsjedniče, a ujedno i mom suizvjestitelju. Mislim da mogu biti vrlo kratka danas. Mislim da se možemo dogovoriti o zajedničkoj poziciji, jer to znači da zapravo jedan puno posla koji smo počeli ovdje u odboru odrađivati, a pazite imali smo tu jako puno različitih pozicija, ali uspjeli smo tu doći do nekih vrlo prihvatljivih stvari i nastavili smo posao iz odbora i onda smo imali zapravo vrlo malo e, razilaženja. Dakle, činjenica je da mi radimo nakon financijske krize na vrlo važnim stvarima koje treba ispriječiti buduću. Ovo je jedan od ključnih elemenata. Nekoliko ciljeva koje smo imali nakon što je vijeće izašlo sa svojim zajedničkim pristupom bila je da budemo brzi, to naravno ne znači da se rad na onom drugom dosjeu sporije odvaja, ali to naš sporazum e, i naša usaglašavanje nam govori da ćemo zapravo brzo napredovati i mislim da bilo bi dobro kad bi Ekon mogao to izglasati i prije sljedećeg Ekofina, odnosno samita. I mislim da budemo vrlo, želimo biti vrlo jasni i zatim vrlo smo ambiciozni na kraju, nakon svih onih dugih diskusija koje smo um, kojima smo raspravljali, sad imamo kompletno dogovorene stope za sve loše kredite, što je jako bitno, da se zna u kojoj mjeri će se sufinancirati taj gubitak, a u kojoj mjeri, ili kako će to ići kod naplate, Zatim ne želimo biti komplicirani, na taj način smo ograničili e, sve te loše kredite na tri kategorije, da budemo što jednostavniji i da budemo realistični. Prema tome, ostali smo realistični u svom prijedlogu. Mi smo zapravo bili čak jednostavniji od onog što je vijeće za sada zastupalo. Mi smo naravno uzeli u obzir i političke razlike u stajalištima kao i mišljenje naših i vrste svih dionika, ali smo recimo Naravno, kod nas je osnovna razlika da li su loši krediti duže vremena nenaplativi ili kraće. To je naravno jedan od jako važnih elemenata kod toga koliko će se tu sufinancirati i kako će se to sanirati. Ali, inače smo vrlo jednostavni bili. Zatim, e, uzeli smo u obzir mogućnost da to e, poremeti onda i sekundarno tržište za loše kredite a druga stvar je recimo kako vi gledate na kalendar e, kad treba, odnosno koliko dugo se nešto ne vraća i kada to može ići u neku drugu financijsku instituciju, odnosno koliki je rizik po druge. No, mi ćemo čekati za sada na to da vidimo šta će ispasti iz ove rasprave ovdje i iz amandmana koji su podneseni. Gledajući na budućnost, naravno, pitanje kompletnog e, da kažemo zalihe, odnosno količine svih loših kredita koji su opticaju ostaje. Ali možda je to ujedno i odgovor na ono pitanje gospodina Tremoze koje je postavio predsjedniku Euroskupine danas. A što se tiče našeg plana rada i vremena, datuma, kako smo šta predvidjeli, vidjet ćete sljedećih tjedana da imamo jako ambiciozan plan rada i namjere, ali Znate, to je zato što su znali kad kad ovaj naš odbor kritizirati zato što nismo bili dovoljno brzi u određivanju stvari, pa smo sada zauzeli jako ambiciozan pristup da budemo, tako rekuć, prije svakog roka mogućeg zamislivo gotovi. Da, da, to nije loše, to je sve jako učinkovito, ako mi to uspijemo odraditi tako brzo, baš bi dobro bilo. I moram reći da se sam suglasan sa svojom suizvjestiteljicom. Nije bilo jednostavno, naravno uzeti u obzir sve ono što je ovdje navedeno i pritom biti onako ambiciozan da budemo brzi, jasni, jednostavni i tako dalje. Ali evo, ja se, se veselim vašim komentarima da čujem, a i čekamo sve amandmane. Ester je rekla, tekst je jednostavan, a opet ambiciozan, dobro uravnotežen. I mislim da daje zapravo da nam na jedan održiv način uvodi ovdje mjeru koja nije nikakva manja, nego je vrlo važna i krupna mjera i koja će biti obavezna, prekogranično će se primjenjivati. Riječ je o bonitetnom zaštitnom mehanizmu kod e, loših kredita. I to je sasvim drugčije nego što smo do sada imali. To je zapravo jedna, jedna vrlo jaka mjera koja intruzivno djeluje. Ona, in, mi tu interveniramo vrlo dubinski i mislim da je opće taj paket područje primjene njegovo je veliko, ali naravno on treba smanjiti te rizike, zato i mora biti. A mi moramo tu izbjeći i neželjene popratne po, pojave jer moramo jako paziti kod primjene tog mehanizma da ne otjeramo a da nismo to htjeli mnoga mala ili srednja poduzeća u stečaj, u nelikvidnost pa u stečaj. Tu moramo jako paziti, ali Ester je već o tome govorila. To bi bilo onda zatim pitanje kako bi se to odrazilo na sekundarno tržište za loše kredite i ne, ne prihodujuće generalno izloženosti. Međutim, mislim da je sve ukupno ovaj prijedlog vrlo uravnotežen i u tom smislu želimo zahvaliti austrijskom predsjedanju jer mislimo da je odlično određen posao u vijeću, to, to su oni posebno zaslužni i da su oni na vijeću došli e, jednoglasno do zajedničkog pristupa tako da su to sjajno odradili. A mi zapravo ovo što pišemo u izvješću je de facto jedna varijacija tog teksta zaključaka vijeća koje su oni sastavili. Mi smo se razlikujemo od njih u biti u tome što smo išli na veću simplifikaciju i onda ova priča o stupu prvom i stupu dva, drugom stupu. E, imamo nešto malo duži period dok se dođe do pune evaluacije, barem kod nas je tako to e, predviđeno jer to je ono što nam stup prvi daje, a stup drugi nam pruža mogućnost da budemo brži i da idemo puno e, žešće da pričamo, da kažemo u pristupu banka do banka, kredit do kredit u analizi da vidimo šta se mora naplatiti, šta amortizirati, šta kako sanirati. Ali kao što smo rekli, to je problem tog stupa prvog i drugog. Mi smo predvidjeli duže razdoblje za njihovu primjenu kako bi za drugi stup postavili dakle to malo otvorenje dok se krene u drugi stup. I još nešto, rekli smo rok za puno pokriće tih dugova je tri godine i nakon tri godine, a kad vidite 0,0 prve ili druge godine, to ne mora značiti da je isplaćeno sve do kraja. Ne, nego je pitanje E, koji se računovodstveni standard primjenjuje i propis. I onda imamo pokriće prema primjenjivim računovodstvenim standardima. Ali ne mora biti ujedno i kompletno pokriće isplate čitavog duga. Ono može ići dalje. Dakle, I onda ide to iz godine u godinu se primjenjuje računovodstveni princip, odnosno pravilo. I, ali generalno uzevši mi smo predvidjeli rok od tri godine do pune isplate, a onda nakon toga se eventualno prelazi na ovaj dodatni zaštitni mehanizam. E, zatim, pitanje je naravno uvijek bilo kako će se i kad će se onaj kolateral, ona dakle imovina koja ili bilo koja vrsta imovine koja se dala kao kolateral osiguranje za taj kredit naplatiti. I ako imate recimo pokretnu imovinu, mislim da je zapravo pametno da se onda ide na recimo kompletan otpis nakon 9 godina, a ako je nepokretna onda imamo malo mekši pristup. Zato što e, ovi računovodstveni standardi koji imamo 4, 5, 6 do 9, oni su zapravo ključni u tome kako ćemo postupati i otpisivati ove e, loše kredite a to je bitno zato što mi ne želimo izgubiti ona poduzeća koja smo mogli eventualno spasiti iako su bili zaduženi ili e, dakle vi imate pokriće koje vam daje tu sigurnosnu mrežu ako ćete tako taj zaštitni mehanizam ali ako predugo to sve skupa traje nakon tri godine onda to više nije poticajno Zašto? Zato što nakon toga se jednostavno cijela stvar ide se ubrzava, a onda vam je to e, ubrzava propast i nenaplativost i gubitak vrijednosti bilo koje kolaterala koji ste imali. I na taj način smo mi predložili kraće rokove. A nemamo drugim stvarima šta puno pričati jer mislim da su sami po sebi jasni i razumljivi. Ali naglašavam jednu stvar – jednostavno nismo imali zapravo vremena da kod jedne stvari dođemo do zajedničkog rješenja pa smo je ostavili otvoreni. To je u biti u vezi onim akterima koji su regularni jer su banke i onima koji nisu regulirani jer su to dakle recimo kupci i upravitelji različitih fondova koji to kupuju na sekundarnom tržištu. A mislim da nismo dovoljno zapravo penalizirali to ako ne prođe. Ali mislim, to se mora koristiti kao neki poticaj i za druge financijske aktere. Jer vi ne možete na ove nebankovne aktere i čimbenike primjenjivati bankovne propise. Uh, a pitanje istih šansi za sve je naravno vrlo bitno. I sad ne možete spriječiti dakle ove da djeluju na sekundarnom tržištu, a ne smije to im niti e, ubiti sve, sve zapravo poticaje da djeluju jer ako je neko poduzeće premda ga muče dugovi ipak još dovoljno zdravo da može nastaviti ne smijete ga on metati da nađe dodatno financiranje iz nebankovnih izvora na sekundarnom tržištu. Uglavnom, to je nešto što nismo do kraja doradili, ali čekamo sad vaše prijedloge, vaše amandmane i e, da nađemo je tako jedno iz, uravnoteženo rješenje za ova preostala otvorena pitanja koja sam sad tu imenovao. Hvala. U ime Sandra alunsa za ECR, e, Hvala lijepo. Doista, evo, ja sam sad preuzeo to izvješće od Sandara Lunisa koji je kao što znate postao ministar obrane u svojoj zemlji. Pa prema tome ne govorim više u njegovo ime toliko koliko više u svoje ime kao izvjestitelja u sjeni. Dakle, puno hvala oboma izvjestiteljima na ovom svemu što su odradili već unaprijed i mislim da je sad puno tog bitnog i kazano o izvješću. Ali ja ću se sad koncentrirati na onu zadnju točku koju je Roberto iznio, a to su recimo posljedice po sekundarno tržište na koje moramo paziti, odnosno na što moramo paziti na banke koje počinju se aktivirati na sekundarnom tržištu i na one druge nebankovne aktere i da ih ne smijemo onda podvrgnuti istim propisima koje vrijede za banke. Jer e, vidite, mi ovdje moramo paziti da ne dođe do upravo ovog izobličavanja, odnosno narušavanja tržišta između banaka i ovih nebankovnih aktera jer onda bi ti nebankovni akteri bili zapostavljeni. A kao što je Roberto rekao, mi ne želimo nikako da se to dogodi jer ne želimo da se prevelike količine ovih jeftino otkupljenih neprihodujućih kredita sa njihovim kolateralima u tom je kvaka i baci na to sekundarno tržište. Dakle i to ovaj neregularirani dio. I sad mi moramo omogućiti onima koji su kupili već loše kredite da ih bilanciraju sa niže e, ponderiranim e, za rizicima nego što se to učinilo na primarnom tržištu kad na primarnom tržištu nešto kupe. Naravno, ako im to dozvolimo, onda će oni moći bilancijske i bilančno gledano svakakve stvari drugčije zaobići i može, mislim, otvorena su vrata eventualno i nekim malverzacijama. Stoga u toj vrlo kompliciranoj zadaći kako ćemo tu unijeti ravnotežu još nemamo pravog rješenja i kao što vidim nemamo zapravo ni usuglašenosti među našim izvjestiteljima o tome, to pogledno. Moram reći da ću to dobro još proučiti i onda ću moje predođbe iznijeti kroz vlastite amandmane i prijedloge. Jer ja se nadam da ćemo doći do dobrog rješenja cilja, naravno da, da stvorimo jedno dobro sekundarno tržište za loše kredite s njihovim kolateralima. I mislim, mi svi znamo šta to podrazumijeva, jer koliko će to ojačati našu privredu i banke, prema tome rečenje moramo naći. Um, Hvala. U ime Aldea Ramon Tremosa. Hvala gospodine predsjedniče. U načelu čini se da imamo sporazume između dvije najveće stranke, tako da vam moram čestitati jer nisam vjerovao da ćemo imati dogovor do kraja saziva. Manji klubovi u ovom domu žele poboljšati ovaj zakonodavni prijedlog, tako da možemo reći biračima da smo učinili nešto korisno. Do petka imamo vremena za ulaganje amandmana, tako da se nadam da će kolege iz mojeg kluba to iskoristiti i da ćemo ući u raspravu na konstruktivan način i nastojati poboljšati konačan ishod, odnosno ovaj zakonodavni paket. Evo, samo nekoliko napomena kao hrana za raspravu. Što mislite o mogućnosti da se u ovaj zakonodavni prijedlog e, uključe osim banaka i druge financijske i kreditne ustanove i što mislite o mogućnosti da EBA pomogne u utvrđivanju smjernica za osmišljavanje zaštitnih mehanizama. O tome možemo razgovarati. Drago mi je što komisija predviđa slučajeve u kojima neprihodujuće izloženosti mogu postati neprihodujućima zbog kašnjenja u plaćanju i takve izloženosti u tom slučaju trebaju biti pokrivene u visini do 80%, što je pozitivno. I na kraju još želim dodati, i to sam pitanje već postavio u razgovoru sa gospodinom Sentenom, a to je da se svi slažemo da kreditne ustanove trebaju doraditi zaštitne bonitetne mehanizme u slučaju npl ova ali imamo u Europi različite financijske sustave i različite portfelje NPL-ova. Neki sustavi već e, imaju dobre sustave za nesolventnost, a drugi sustavi to nemaju. Tako da možemo to smjestiti u sljedeći kontekst, odnosno imamo pravne okvire koji se odnose na MPL-ove, recimo direktive o EMI, dakle trebamo možda uzeti u obzir jedan generalistički pristup. Evo, to bi bio moj komentar i nadam se da ćemo imati o tome zanimljivu raspravu. Hvala, Senki Gold. Hvala. Poštovani predsjedniče, su izvjestitelji i kolege. Mi smo pomno razmotrili nacrt izvješća i saslušali smo vaše izjave i slažemo se sa mnogim napomenama, ali moram reći da ova cijela rasprava o podršenju rokova za e, zaštitne mjere za MPL u Europi je doista pravo razočaranje. Ne govorimo o devet godina za e, banke kada je riječ o rješavanju MPL-ova i osigurane e, nekretninama. Dakle, neosigurani MPL-ovi će biti pokriveni tek nakon tri godine iako nisu zapravo popraćeni nikakvim kolateralom. I to nije oprezan pristup niti ne vodi smanjenju rizika. Mi moramo uh, smanjiti rizik u bankovnim bilancama. A sada u nacrtu izvješća se predlaže i ublažavanje onoga što je već bilo na razmatranju na vijeću, a što je već razvodnilo ono što smo mi uh, raspravljali na temu slabog pristupa komisije. A postoje druge opcije koje su sada na razmatranju sa pravila koja, pravilima koje se već primjenjuju u SAD-u. Dakle, njihov e, zakonodavni računovodstveni okvir zahtijeva otpisivanje kredita e, i kolaterala šest mjeseci nakon što su ti e, te izloženosti klasificirane kao neprihvaljujuće. Dakle, šest mjeseci u SAD-u, a devet godina će u, Europi dobiti banke. Europski e, odbor za sustavni rizik u svojem izvješću iz rujnja 2018. godine jasno pokazuje da e, ovako strogo postupanje sa MPL-ovima u SAD-u je dalo doista vrlo pozitivne rezultate i američke banke su daleko brže od europskih banaka smanjile svoje MPL-ove, a Rješavanje MPL-ovi e, e, u SAD-u su dosegli vrhunac odmah nakon recesije, ali u Europi 2016. godine su premašili one iz 2009 i europski e, bankovni sustav, e, financijska tržišta daleko više ovise o bankama nego u Americi, ali ipak svejedno, ako usporedimo ta dva podatka, to je zapanjujuće. Također u SAD-u se pokazalo da banke se mogu nositi sa strogim pravilima, tako da mi zeleni se zalažemo za strogo kada je riječ e, o zaštitnim mehanizmima e, za e, loše kredite. Dakle, polazna točka treba biti dodatak SBA koji predviđa stroži pristup koji je sada na razmatranju u Europskoj uniji. Poštovani kolege, postoji nešto što svi prešućuju i ja ću to jasno i glasno reći. Mi svi znamo da bez napredovanja ka smanjenju rizika nikad nećemo ostvariti jedan okvir za sustav osiguranja depozita koji će dati jednaku e, zaštitu štedišima e, svugdje u Europi. I e, također nećemo ostvariti niti fiskalne zaštitne mjere za SRM. Dakle, razvodnjavanje pravila za MPL-ove znači da se bankovna unija neće dovršiti, naročito njezin treći stup. E, snažni okvir za euro znači i usvajanje strožeg stajališta u vezi sa zaštitnim mehanizmima za MPL-ove i ja vas pozivam e, da se toga i držite i osim toga, uz uredbu o MPL-ovima mi smo u zeleni uvjereni da trebamo imati i minimalne e, standarde za uslugu pružanja kredita. Dakle, možemo e, prihvatiti da e, ljudi gube domove ili poduzeća zbog loših usluga pružanja kredita kao što pruža za San Paolo i drugi. Dakle, otkupljivanje loših kredita od reguliranih ustanova. Dakle, kako bismo eh, bolje zaštitili europske potrošače, trebamo također eh, nastaviti raditi na direktivi o MPL-ovima i ne smijemo prihvatiti ovu blokadu u vijeću o direktivi. Dakle, trebamo nastaviti raditi i na uredbi i na direktivi. Hvala. Matka, i u ime Guja Hvala i hvala su izvjestiteljima koji su izradili dobar nacrt izvješća. Kada je riječ o, rokovima, zadovoljni smo sa prijedlogom komisije, ali e, ne predstavlja problem niti izmijenjen kalendar u nacrtu izvješća. Naši ključni prioriteti su bolja zaštita e, imatelja e, kredita nego što je do sada ponuđena i također bismo htjeli da se od banaka zatraži da se uključi e, klauzula o e, stambene kredite u kojima potrošač e, može spriječiti banku da proda kredit nekom trećem. Također treba ostvariti bolju zaštitu potrošača putem direktive, ali također i ovom uredbom možemo to učiniti i E, također imamo i mjere restrukturiranja. I e, tu imamo popis mjera restrukturiranja koje trebaju provesti banke, ali tu se ne e, spominju prava potrošača. Smjernice EB koje su objavljene prošlog mjeseca su poboljšanje u tom smislu i također parlament bi trebao iskoristiti ovu priliku kako bi smanjile e, opterećenje e, imatelja kredita e, kako bi se zaštitili potrošači i to uključuje također i brisanje kredita u okolnostima kada to ne dovodi do strateških posljedica. Također u nekim zemljama članicama o kojima se razgovaralo imamo nove ugovorne odredbe i koje dovode do velike zabune, recimo u Irskoj je to slučaj, dakle kada je riječ o podijeljenim hipotekama i o tome trebali ih kategorizirati kao MPL-ove. to je razjašnjeno još e, prošle godine i objasnili su se uvjeti koje treba udovoljiti kada je riječ o dijelu kredita koji se treba e, smatrati prihodujućim. Mislim da to zahtjeva amandmane u izvješću tamo gdje se govori o različitim obvezama kada je riječ o osiguranom i neosiguranom dugu, ali pozdravljam uglavnom ovo izvješće i mislim da to e, šalje u poruku parlamenta da želimo zaštititi prava građana u pregovorima i o uredbi o direktivi. Marko Valdi, koliko vidim, nije ovdje niti je tu Marko Zanni, niti drugi predstavnici FDD ili ENF-a. Javlja li se još tko za riječ? Ako ne, možemo prijeći na zaključne napomene. Kolegice, želite li započeti? Da, hvala. Ovo je bila kratka, ali osvježavajuća rasprava. Naročito su zeleni pretekli liberale kada je riječ o strogosti pristupa. Moram to glasno reći. I tu sam sklonija zelenima nego liberalima ono što ste rekli o američkom sustavu i e, roku od šest mjeseci je pitanje koje sam postavila u svojem prvom izlaganju u ovom pitanju kada smo održali prvu raspravu. Dakle, to je glazba za moje uši. No, sve ne, mislim da smo ipak ovdje manjina. Tako da treba vidjeti što možemo učiniti. No, bilo bi mi drago kada bismo to uspjeli postići. To je gospodin Luke koji je stvorio konstruktivnu koaliciju manjih klubova dobro, onda se obratite liberalima. I to moramo jasno reći, dakle, imali smo međusobnu raspravu o tome hoćemo li predlagati alternative ili više vremena, dakle, sa 100% stopom pokrića ili sa nižom stopom, ali onda ćemo imati kraće rokove. Dakle, ja ne bih možda um, uvaža ono što traže liberali koji traže stopu od 80% rezervacija, iako e, predviđaju i kraće vrijeme. O tome smo razgovarali među svojim izvjestiteljima i e, Dakle, smanjili smo stopu sa 100%, ali smo zatražili više vremena. Dakle, ne bih htjela sada ponavljati cijelu raspravu, nego sam samo htjela upoznati kolege s činjenicom da smo već razgovarali o tome i da smo odabrali jednu od dvije ponuđene opcije. Neki klubovi su spomenuli također i druge kreditne ustanove, financijske ustanove ili učinke na strukturu tržišta koje je spomenuo gospodin Böke. Ako se da E, komparativna prednost onim ustanovama koje nisu banke. Ja bih rekla da trebamo praditi na uhanjanju te e, prednosti u uredbi, a onda to detaljnije doraditi u direktivi u vezi sa aspektima koje se odnose na potrošače. Evo, ja bih e, tu bila otvorena za vaše prijedloge. E, također e, primam na znanje mnoge komentare koji se tiču sadržaja i još jednom hvala na osvježujućoj raspravi i zanima me što će predložiti kolege i na kraju želim zahvaliti tajništvu na svoj pomoći koju mi je pružilo. Hvala vam. Hvala, ja se priključujem e, Ester u zahvalama. Iznenadilo me malo ono što je rekao Sven e, i e, ova e, logička veza između prvog dijela i drugog dijela izlaganja. Zapravo u prvom dijelu ono što ste rekli bi zapravo prouzročilo problem koji spominjete u drugom dijelu. Dakle, bez obzira na razlike između američkog i europskog sustava, ali ako prisiljavate banke da prodaju hedge fondovima NPO-ove nakon šest mjeseci, onda njihov prvi prioritet nisu prava malih poduzeća, e, dakle oni žele ostvariti kolateral, odnosno oduzeti ljudima kuće i tako dalje, a to mi ne želimo. A e, s druge strane, mi imamo strog sustav obaveznog pokrivanja neprihodujućih izloženosti. I ako razgovarate s dionicima, to nije tako slabo kao što ste rekli, jer postoji značajna razlika između mjera istupa dva poput e, aneksa e, koji e, razmatra sve kredite i sve izloženosti i to je zapravo jedno očekivanje. Dakle, tu treba vidjeti je li taj kredit dobar, E, dakle kolateral ima određenu vrijednost i tako dalje. I kao što je SSM više puta objasnio, e, ne primjenjuje se to na sve ne NPL-ove, nego samo u slučajevima kada su oni e, kada oni zahtijevaju mjere iz stupa 1 koje su obvezne za sve. I zbog toga E, su svi i na vijeću uvažili naše rješenje koje nadilazi tu prepreku i također predviđa vrlo kratko vrijeme u kojem su parlament i cijela Unija uveli nov element u naše zakonodavstvo u bankama i iskreno rečeno to je vrlo intruzivan propis. Dakle, u toj slici se uopće ne prepoznajem. Dakle, u toj tvrdnji da smo bili popustiljivi. To je bio bolan kompromis e, za obje strane. I to je po samo svojoj definiciji kompromis. Dakle, nitko nije u potpunosti zadovoljan, ali je nešto što ne mogu smatrati popustljivim ili slabim, upravo suprotno. Mislim da je to uravnoteženo rješenje. Naravno, tu smo kako bismo obranili svoj prijedlog. Pročitat ćemo naravno vaše amandmane. Ali ja bih e, zamolio sve za ozbiljnost, a ne da se ova prilika iskoristi za širenje propagande, jer ako to budemo svi činili, onda nećemo nikako napredovati. Dakle, ovdje smo kako bismo ostvarili nešto što nema presedana, dakle u nekoliko tjedana ogromnu reformu u našim e, zakonskim profesima o bankama. I slažem se s onime što je rekao Brand e, Dilema koju ste vi spomenuli je upravo ona s kojom smo se mi suočili, odnosno s jedne strane ne želimo dati prednost nereguliranim subjektima koja, kao što su rekli kolege iz GUA, možda nemaju niti e, zanimanje za kolateral, dakle oni samo žele naplatiti potraživanje, dakle ne zanima ih hoće li poduzeće propasti i tako dalje i ne pružaju dodatna financijska sredstva jer to nisu banke, ali s druge strane e, ne želimo omogućiti bankama da zamjenjuju NPL-ove kako bi izbjegle rokove. To nikako ne želimo. Dakle, trebamo smisliti odgovarajuće rješenje. Također, mm, postoji jedna uvodna izjava u tekstu vijeća koja je dosta dvosmislena, koju treba razjasniti. Zato jer ako e, kalendar kreće od prve godine i ako uzema u obzir i otplatu duga, dakle, ako uzmemo u obzir početnu vrijednost, to bi moglo biti održivo i to je samo jedna od opcija, da pojasnim. To otvara problem neosiguranih kredita gdje nema dovoljno prostora za manevriranje koje bi dala ova grivulja. Dakle, da moramo e, i znači rješenja i za osiguranje ravnopravnih uvjeta i izbjegavanje e, rupa u zakonu kada je riječ o primjeni ovih pravila. Naravno, poradit ćemo na tome i pozdravljat ćemo svakako konstruktivne prijedloge i zaštitnih amandmana u tom smislu. Mislim da se slažemo u vezi sa ciljama, ali također i za, sa zaštitnim mjerama. E, vijeće, nažalost, nije našlo odgovarajuće rješenje jer e, <laughs> nije ga lako smisliti, nije da nisu htjeli, ali nadam se da će parlament dati dobar e, doprinos tome ako iznađemo ravnotežno rješenje za ovo pitanje i naravno mi ćemo razmotriti sve amandmane i dodatne elemente i smjernice EBE, kao što su spomenuli liberali. Dakle, ovo je bonitetna uredba, dakle to su propise o bankama i zbog toga je dobro imati direktivu, ali možemo također doraditi još uvodne izjave kako bismo načeli se cijelu priču. Hvala svima. Rokovi su sljedeći. Ističu uskoro. Rok za podnošenje amandmana je 23. studenoga u podne. I molio bih eh, vas da podnesete amandmane na engleskom jeziku, ako je kako moguće, kako biste nam olakšali rad. To će nam omogućiti razmatranje amandmana 6. prosinca i glasovanje na odboru. Hvala još jednom. završavamo i nastavljamo u 14.30. Javno saslušanje je sa Daniel Nui, a dalje ćemo nastaviti prema dnevnom redu.